Dragi kolege i kolegice, dobro jutro. Počinat ćemo s našim sastankom sa dvije velike točke dnevnog reda. U stvari više od dvije točke, ali recimo da su dvije e, velike, e, dva velika, velike grane našeg bankovnog e, paketa. Sada smo u fazi da razmatramo amandmane. Očekujemo nekoliko amandmana, a to je normalno. I zato imamo mnogo posla za naše izvjestitelje. Pa možemo odmah e, početi. Neću reći ništa više nego što ću dati riječ eh, Gunaru Hakmarku na njegovom izlaganju. Hvala. Hvala i izvjestiteljima u Sijeni i svim drugim članovima odbora na njihovim doprinosima. Mislim da imamo oko 600 amandmana. Kao što ste rekli, gospodine predsjedatelju, to smo mogli i predvidjeti za ovako izvješće. Samo bih želio reći nekoliko početnih e, riječi, a kao prvo moramo osigurati da dobro kapitalizirane institucije ne budu kažnjavane sa e, velikim, e, velikim teretom MRL-a jer imamo holistički pogled. Ako je banka dobro kapitalizirana, onda će to utjecati i na razinu zahtjeva u vezi s MRL-om. Drugo, isto tako želim da podređeni, e, podređeni dug e, bude e, zahtjev tilaka ili više od tilaka, zato što inače stvaramo još veće opterećenje na Europske banke. Treće je proporcionalnost. Neću ulaziti puno u to, međutim ono što je bitno kod proporcionalnosti jest da banke koje ne trebaju biti sanirane, ne trebaju MRL, nego mogu samo biti likvidirane. I na taj način stvaramo stvarnu proporcionalnost. Jedno od pitanja koje je postalo dosta prijeporno je pitanje o moratoriju, gdje je očigledno da postoje različita mišljenja. Moje izvješće govori o tome da kako bi se suočili s rizikom eh, od, toga da imamo predugo vrijeme za moratorij, <laughs> možda je, operacija uspješna, ali pacijent će umrijeti. To znači da banka neće moći eh, se u stvari oporaviti. A što se tiče amandmana koji se usredotočuju uglavnom na ove glavne točke, eh, dakle ovlasti moratorija i e, prije e, samog stečaja. Neki kažu da ne treba postojati moratorij, neki kažu da se on mora usredotočiti samo na e, fazu na fazu sanacije, odnosno likvidacije banke. Mislim da možemo razmotriti sve ove stvari koje su važne na taj način. Što se tiče pitanja e, prihvatljivosti NRL ili e, što se tiče e, uzimanja starih propisa, nisam predložio posebni, rok, ali u CRR-u, dakle u uredbi o kapitalnim zahtjevima, postoji takav datum. Ja sam mislila da nije dobro spomenuti datum jer je to dobro pitanje za raspravu. Mislim da je mjerodavno da koordiniramo to sa uredbom CRR. Što se tiče mogućnosti za da strukturne bilješke budu u vezi s MRL-om, da li, da li se one mogu e, usporediti s MRL-om? Ima različitih mišljenja. Moje mišljenje je da moramo moći se baviti time tako da to na neki način uredimo, ali dobro je da imamo, da te strukturirane bilješke budu e, zamijenjene za MRL. Što se tiče zahtjeva za e, podređivanje razine tilaka, čini mi se da postoji e, dosta ili velika potpora ili netko je protiv tog pristupa, ali moramo to dalje razviti. Moramo postići kompromis, široke kompromise. što se tiče smjernica za MRL, to je isto dosta e, kontroverzno. Neki kažu da ne trebamo imati smjernice. Mislim da trebamo vjerojatno ići u tom smjeru. Možda ne potpuno, ali vidjet ćemo e, što će izaći iz rasprave. A što se tiče unutarnjog mrela, e, to je možda najkompliciranije pitanje jer imamo zemlje, e, matične zemlje i zemlje domaćine. Bilo bi najbolje da idemo dalje sa e, ravnotežom koju smo postigli u EBRD-u. Međutim, vidjet ćemo kako su se stvari razvile. Neki kažu da ne bismo smjeli imati interni MRL u Uniji, mislim da to nije realistično, neki kažu da to ne bi smjelo biti u bankovnoj Uniji, ali mislim da su zahtjevi na banke strože u stvarnosti. Ali ja bih želio e, slijediti tu liniju razmišljanja i vidjeti što će iz toga ispasti, ali moramo e, uspostaviti, odnosno zadržati ravnotežu iz EBRD-a. Postoje još neka pitanja koja će se pojaviti, ali ovo je bilo općenito. Možda mogu dodati samo jednu stvar. Neki kolege su e, također e, podnijele amandmane koje, koji u stvari otvaraju onda cijelu raspravu. Diplomatski rečeno, ja ne bih baš volio e, to učiniti. Ja bi bio zapravo protiv toga jer inače započinjemo nešto što ne bismo trebali sada započinjati. Ali moram reći da bi bio skeptičan. Evo, tu ću stati, rado ću e, poslušati mišljenja kolega, a nakon toga možemo ići na pregovore. Hvala. Hvala izvjestitelju na vrlo e, uravnoteženim mišljenjima. Moram reći da sam već podsjetio kolege da se radi o mrelu. Dakle, to je nešto što treba početi ove godine. To je još jedan instrument. A ako miješamo dva instrumenta, imamo različita mišljenja, to nas može malo zabaviti. Možda ćemo imati dobru raspravu, ali neće nas nigdje dovesti. Zato mislim da je realističan pristup izvjestitelja da se držimo ovoga izvješća. Mislim da je to mudro. Gospodin Silva Pereira. Hvala gospodine predsjedatelju, dobar dan svima, dobar dan e, izvjestitelju. Naravno, mi ovdje nastavljamo našu raspravu o bankovnoj reformi i paketu bankovne reforme komisije, a prijedlog, posljedno e, prijedlog e, direktivi, direktive o o kapitalnih zahtjeva i uredbe o kapitalnih zahtjeva. To je dobro kako bismo povećali otpornost bankovnog sustava i povjerenje u banke. Glavni cilj promjena komisije BRD-a jest da uključimo međunarodne standarde kada se radi o, e, o, o tlak standardima u postojećem MREL. Kao što svi znamo, to je dosta kompleksan i e, stručan dosije. Međutim, tehnički žargon skriva vrlo konkretne učinke na ekonomiju, na gospodarstvo, na banke i na građane. Zato mislim da treba uspostaviti pravu ravnotežu, trebamo jedan solidan sustav da smanjimo rizike, kao i pozdani okvir za e, teška vremena kada se ona dogode trebamo imati na umu građane, njihove depozite i kamate. S time na umu e, radujem se što ću raditi s izvjestiteljem i kolegama kako bismo e, iznašli kompromise i što je prije moguće zauzeli stajalište parlamenta. Kao što izvijestite je spomenuo, mnogo je amandmana predloženo za BRD 2, odnosno 600, odnosno 200 na 2. Amandmani predstavljaju različita mišljenja po nekim pitanjima, ali u nekim pitanjima ti amandmani idu u istom smjeru, recimo ima i e, preklapanja stajališta što se tiče moratorija e, prije likvidacije banke. Čini nam se da je to problematično, barem nekim kolegama. Možda možemo to samo obrisati, a to je stajalište našeg kluba zastupnika, ili barem da skratimo trajanje moratorija. Postoje različita mišljenja vezana za unutarnji mrel i e, na ovlasti koje bi e, tijela za sanaciju trebala imati u vezi s mrelom. Imali smo zanimljive sastanke izvjestitelja u Sijenu gdje smo razgovarali o novom, novom, novim ovlastima u vezi sa mrelom i moratorijem, uključujući i prijedlog EPA i ESB-a e jučer da bi E, trebalo smjernice za moratorij potpuno e, obrisati. Ja ću se usredotočiti na dva politička prioriteta. Prvo je kalibracija zahtjeva e, i i tranzicijske odredbe za mail. Što se tiče kalibracije mrela, to mora oprezno biti e, izrađeno kako e, se, bi se povećala otpornost banaka i kako bi se ojačala financijska stabilnost, ali i to da banke i dalje mogu financirati gospodarstvo. U tu svrhu MREL e, ne smije biti previše kalibriran, a institucije, od institucija se ne može tražiti da, da budu u skladu sa nerazmjernim relom u odnosu na potrebe e, sanacije. E, mrel treba, e, treba izračunati tijelo za sanaciju na temelju transparentnih kriterija i uzima u obzir strategiju za sanaciju i i e, kako bi na neki način ograničio ovlasti, e, diskrecijske ovlasti e, tijela za sanaciju. Isto tako u stupu 2 MREL treba uzeti u obzir razmatranja grupe za sanaciju nakon toga. Isto tako to mora biti proporcionalno sa poslovnim modelom i sa strukturom financiranja banaka uzimajući u obzir specifičnosti E, depozita banaka koje će se pouzdati na instrumente vlastitog financiranja kako bi postigli zahtjeve, kako bi zadovoljili zahtjeve Mirela. E, onda imamo tranzicijske odredbe za MREL, one trebaju uključivati jasne e, odredbe rokova za usklađenost sa MRL-om, a to razdoblje mora biti dulje od tranzicijskog razdoblja za tlak. Isto tako je važno da e, glatko uvedemo MREL jer će ponekad to biti teško da tržišta osiguranju osiguraju to u kratko vrijeme. U tom kontekstu bilo bi korisno uskladiti minimalno tranzicijsko razdoblje za usklađivanje sa MREL-om kao da je tijelo za sanaciju da dulje vrijeme E, nekim posebnim institucijama za usklađeno s mrelom. Mislim da bi minimalno razdoblje trebalo biti dulje od razdoblja za tlak, e, barem dvije godine dulje, da ne e, kasnije, ne ranije od 1. siječnja 2024. Tranzicijsko razdoblje za banke bi trebalo biti dulje od razdoblja za tlak, zato što postoji načelo proporcionalnosti i kao što sam rekao, još uvijek treba dokazati da će tržišta moći apsorbirati velike velike iznose za instrumente mrela. Ja sam nekoliko amandmana podnio vezano uz ovo kao i za e, podređenost morela, moratoriji, svjernice za mrel i radujem se naravno radu s izvjestiteljem na ovim važnim pitanjima sljedećih nekoliko tjedana i mjeseci. Nadamo se da neće biti previše mjeseci kako bismo uspjeli postići uravnoteženi kompromis i pozitivne rezultate za e, čuvanje financijske stabilnosti i zaštitu bankovnih e, sredstava. Hvala lijepa, gospodin Kamal. Hvala, hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na duhu e, u kojem su se vodile ove rasprave do sada. Na početku bih rekao da amandmani koje je podnio ECR slijede dva ili tri načela. Prvo je načelo fleksibilnosti, osigurati da nemamo jednu mjeru za sve, niti da e, ograničimo tijelo za sanaciju. Isto tako e, moramo uskladiti MREL za svaku posebnu, e, posebno trgovačko društvo, dakle da imaju što više fleksibilnosti. Isto tako da izbjegnemo nenamjerne posljedice, posebno kada se radi o moratoriju. Ja cijenim e, sve napore Gunara i ostalih izvjestitelja u Sijeni e, da možemo razgovarati o svemu, ali bih e, brzo prošao kroz pitanja o kojima smo razgovarali. Kad se govorimo o moratoriju, mi smo snažno protivni odredbama u prijedlogu komisiju i mislim da trebamo više rasprave, jer mene se uvijek može uvjeriti i može mi se promijeniti mišljenje ako mi se prikažu dobri argumenti ali e, komisija je, nije u skladu s protokolom, isto tako postoje rizici za financijsku stabilnost, e, za e, konkurentnost banaka E, mi e, bi željeli neku vrstu ograničenja moratorija ako možemo postići kompromis kako financijski ugovori ne bi e, bili ugroženi. Što se tiče podređenosti mrela, mislim da bi tijelo za sanaciju trebalo imati dovoljno fleksibilnosti kako bi moglo prilagoditi to svim zahtjevima posebnih institucija i zato ne podržavamo ovaj restriktivni, ove restriktivne odredbe koje bi mogle biti kontraproduktivne. Tijelo za za sanaciju bi mogla, moglo tražiti više mrela od e, e, institucija ako je to potrebno, ali da ne budu prisiljeni na to. Isto tako ne želimo e, podržati amandmane koji govore o rezenju kalibracije mrela. Kada gledamo na interni MREL, možemo pogledati tilak između 75 i 90%, ali komisija predlaže da taj međunarodni standard postavi na 90%. Mislim da tijelo za sanaciju ne treba spriječavati da to smanji kako bi imalo dovoljno resursa, a oni bi to trebali uspostaviti e, između e, međunarodnih standarda od 75 do 90%. Činjenica da međunarodni standardi postavljeni znači da moramo imati dobro opravdanje kako bismo išli protiv tih međunarodnih standarda. Isto tako ne, mogu podržati amandmane koji traže da se e, brišu e, e, zaštitne jamstva kolaterali. Osim ako nemamo dobro opravdanje za to. Što se tiče smjernica, u uz ono što e, tijela već imaju mislimo da to nije e, potrebno ali mislim da treba još jednom to razmotriti. Što se tiče e, priznanja, ugovornog priznanja Bejlina, čini nam se da to ne treba podržati, nego bi tvrtke same morale utvrditi, utvrditi usklađenost u skladu s člankom 55. Ako ih e, opteretimo sa previše e, tih stvari, onda će to biti kontraproduktivno. Da, imali smo loš nadzor i, ali e, institucije moraju preuzeti odgovornost Mislim da direktori banaka moraju biti odgovorni e, za neuspjeh. Oni bi trebali više se zainteresirati za svoje bilance. Što se tiče prihvatljivosti, e, ne želimo da strukturne bilješke budu prihvatljive. Mislimo da bi to e, u samom postupku sanacije dodalo preveliko opterećenje. Dakle, to je ono što sam imao reći za sada, ali radujem se daljnjoj raspravi s Gunerom i izvjestiteljima u Sijeni. Hvala lijepa. Hvala gospodine, gospodin Hvala. Ja sam ovdje uzeo riječ e, isto Tjerija koji nije mogao doći pa ću pročitati njegov tekst. Kao prvo zahvaljujemo Gunaru Hökmarku i tajništvu EKONO na održanim sastancima koji sa e, komisijom, SRB-om i ostalima Kao jedinstveni sanacijski odbor mi smatramo da e, da ne bi trebali biti bitno drugačiji zahtjevi za MREL. Samo banke e, samo neke banke bi trebale biti izuzete iz e, ispunjavanja kriterija MREL-a, međutim to će biti manji broj banaka. Što se tiče subordinacije, mi mislimo da je to najbolji instrument, tako da ili ćemo to primijeniti na sve banke neovisno o njihovoj veličini i poslovnom modelu, ili ćemo to koristiti kao jednu od mjera kako bi e, strategija sanacije bila djelotvorna. Dakle, to bi onda bila, bilo rješenje specifično za banke. To ima E, smisla dakle za iz ekonomskih i, i iz e, bankarskih razloga. Mislim da bi trebalo imati dodatne rasprave sa svim nadležnim e, tijelima kod definiranja pravila moramo uzeti u obzir različitost u bankarskom sektoru što predstavlja i posebnu snagu. Osim toga, nemojmo zaboraviti da naše e, banke također djeluju u jednom globaliziranom kontekstu. For e, group. Hvala. U ime kluba zastupnika GUE, Martin. Hvala predsjedniče, hvala i izvjestiteljima i kolegicama i kolegama na uloženom radu i na suradnji. U prošlosti e, je unutar mog kluba više puta spominjalo da imamo načelno sumnje u to kako će funkcionirati ovi instrumenti kao što su MRL i tlak. Međutim, e, bitno je da se banke osnaže u svojem kapitalu i da dođu na razinu sistemski relevantnih, da ovo bude na razini sistemski relevantnih instituta. No, nama je jasno da vjerojatno nećemo sasvim postići naš cilj s ovakvim e, pristupom. I e, trebamo se ko, koncentrirati na to da smanjimo vjerojatnost gubitka. Što se tiče načela predostrožnosti i slično, mi smatramo da je hitno da takozvana rekapitalizacija iz predostrožnosti iz članka 32 bude stavljena na raspravu. Mi dalje čekamo na reviziju komisije i e, u prošlosti se ovo pretvorilo u e, jednu rupu u zakonu koja se mogla pretvoriti u beli mogućnost kojim se a, a, a, e, smatramo da instituti koji se na ovaj način samo mogu preživjeti da je bolje da se likvidiraju. Ovdje govorimo i o kompetenciji tijela koja će provoditi takve likvidacije kao i o klasično neosiguranim vjerovnicima. Naravno, načelo da je vjerovnik uvijek gore prolazi je nešto što treba osporavati, a e, članak 75 BRD-a treba kompenzirati drugim sredstvima. Zatim u sa 200, dvjesto 206 i 216 mi smo protiv toga da u MRL uđu strukturirani e, proizvodi. Naime, takvi proizvodi su samo uvjetno e, primjereni za Belin i želimo da zajednički iznađemo jednu poziciju a ne da se oslonimo na standard koji je tamo formuliran. Uglavnom na telak gledamo prilično kritično. Mi e, ne želimo naravno ograničiti financijske institute previše u njihovom djelovanju, ali 45c e, i d članci moraju biti ograničeni. Mi smo za ciljano ograničenje nadležnosti likvidacijskih tijela i naši amandmani reflektiraju naše dvojbe u tom smislu. Nadležnosti e, likvidacijskih tijela moraju biti rezane. više e, puta spomenuta točka MRL Guidelines koja je apsolutno kontroverzna u što se naše pozicije tiče. Želio bih e, malo detaljnije to predstaviti u odnosu, kao što je bilo riječi o CRR i CRD-u, mi na ovu smjernicu u MRL-u gledamo vrlo kritično da e, povrede te smjernice nema nikakvih sankcija, naime radi se tu samo o preporukama i to ostavlja preveliki diskrecijski prostor, stoga u našem članku 384 predviđamo brišanje članka 240e. I na kraju još napomena o članku 55. Po našem mišljenju Belin klauzule su ključne za obveze koje podliježu međunarodnom pravu E, i sad ta klauzula će uspjeti ili ne uspjeti ovisno o tome da li će se ta Belin odredba probiti ili ne. Instituti koji nisu globalno sistemski relevantni, za njih bi to moglo biti primjenjivo. A što se tiče točaka vezanih uz BRD, radujemo se danoj raspravi s izvjestiteljima i uvjeren sam da ćemo u određenim točkama uspjeti iznaći zajednička stajališta. Ernest Hvala Ernest Urtasun. Hvala. Zahvaljujem također izvjestitelju. Zahvaljujem na dobro dosadašnjoj suradnji. E, kao prvo neka opća razmatranja. Mislim da bi loš e, ishod mandata bio da s obzirom da neki klubovi nisu spremni na kompromis. Neki nisu spremni na kompromis vezano uz smanjenje rizika, neki uz raspodjelu, tako da bi se moglo dogoditi da ne dobijemo ništa. I to je ono što nas brine, jer vjerujemo da, bi, da bismo trebali imati većinu u ovome domu, da postignemo jedno i drugo. I kroz ovaj paket moramo postići smanjenje rizika, to je politički cilj, a to znači da postoje sanacijski planovi koje nadležna tijela mogu provesti prema potrebi. U tom smislu imamo neke amandmane koji zapravo otežavaju rad sanacijskim tijelima. Mi bismo htjeli e, da se izbjegnu takvi amandmani koji bi mogli dovesti do takve situacije. Što se tiče kalibracije MRL-a, smjernica i slično. Mislim da se uglavnom slažemo sa EBOM. To smo mogli čuti i jučer. Mislim da je to bilo vrlo korisno. Primjerice, kod izračuna mrela mislimo da bi bilo e, krivo da postoji gornja granica. Mi bismo radili da postoji donja granica i e, da sanacijska tijela mogu vidjeti u kojoj mjeri će se, kako će se mrel točno definirati. Isto tako mislim da e, mora postati mogućnost bailina ili e, kada je riječ o podređivanju dugova, trebalo bi se zabraniti sanacijskim tijelima da traže e, nepodređene dužničke instrumente ispod prvog stupa. Dakle, ako je potrebno podređivanje u drugom stupu trebala bi se ostaviti ta mogućnost sanacijskim tijelima jer potrebno ćemo im vezati ruke. E, mi smo sa, razgovarali sa SSM-om i EBOM. om e, dakle, moramo biti oprezni da ako, e, moramo biti svjesni da ukoliko eliminiramo smjernice onda moramo imati snažne zahtjeve za MREL, a ako imamo smjernice, onda se one moraju moći u potpunosti primjenjivati sa e, podređenim e, dužničkim instrumentima i slično. Dakle, mislim da je to isto tako vrlo, vrlo jasno u toj raspravi. Zatim e, želim e, također reći nešto o moratoriju. Mislim da je SSM jučer vrlo jasno rekao da moratorij koji prethodi sanaciji može u nekim slučajevima biti potreban. E, primjerice kod Banko Popular se to pokazalo tako. I htio bih još nešto reći o ovom pitanju takozvanog grandfathering. And maybe Dakle, ako se ta stečena prava e, stave, ako uzmemo to u obzir sa razdobljem počeka, moramo, moramo to dobro uskladiti. Um, as a main Dakle, ono što je najvažnije jest da se postigne smanjenje rizika, a to znači da sanacijski planovi moraju biti sastavljeni na način da sanacijska tijela eh, ih mogu provesti. Markovan. Hvala lijepa. Mi smo očito predstavili nekoliko amandmana kao i drugi kolege. Radi se o vrlo važnom izvješću. Raspravljali smo sa e, EBOM eh, i ostalim pitanjima vezanim za MREL. Isto tako mislimo da treba eliminirati taj moratorij jer mislimo da to pretpostavlja druge probleme i može stvoriti više problema nego što može riješiti. Može generirati paniku među štedišama, e, takozvani bank run, posebno prema bankama koje imaju parametre koji e, nisu utješni u smislu SSM-a. I zato mislimo da moramo jako paziti. Isto tako to pretpostavlja i neka pravna pitanja kao cijeli instrument Bejlina e, koji ne, ne percipiraju neke institucije i pravni sustavi nekih zemalja. Isto tako smo uzeli u obzir amandman kako bismo e, uzeli u obzir retroaktivnost e, Bejlina e, kako on ne bi se mogao e, primijeniti prije 31. E, svibnja 2015. Isto tako tražimo da se objasni struktura financiranja banaka jer postoje banke koje se financiraju samo putem depozita i ničeg drugog. Mislimo da se MREL ne smije primjenjivati na sve banke nego samo na neke sustave. Također, isto tako mislimo da tranzicijsko razdoblje od šest godina je ključno kako bi bankama dali vremena da se usklade s tim zahtjevom, jer to je važan zahtjev i ako ga se ubrza može stvoriti jako velike probleme u bankovnom sustavu. Također, tražimo da se zajamči mogućnost da postignemo e, mrele i sa e, na drugi način kako ne bi penalizirati banke koje ne bi penalizirali banke koje se financiraju samo putem temeljnog kapitala. Jer postoje različite banke i trebamo na neki, i ako uskladimo sustav, stvorit ćemo probleme. Isto tako, e, grandfathering se treba primjenjivati i u cilju MRL-a, a i trebamo imati veću fleksibilnost u vezi s vremenskim razdobljima jer e, usklađivanje e, traži puno vremena. Isto tako slažemo se da se eliminiraju smjernice kako bi se povećao buffer za mrel, jer inače će to biti dodatni zahtjev koji može dovesti do prevelike kompleksnosti. E, u samom e, području primjena vezano uz reviziju e, BRRD-a mi smo dali nekoliko prijedloga za isključivanje svih retail depozita jer mislimo da nije pravedno uključivati njih. Isto tako minimalni zahtjev od 8% kako bi apsorpcija gubitaka E, apsorpciju gubitaka e, učinili samo dioničari koji nisu maloprodajni dioničari jer mnoge države e, to ne mogu provesti i europsko zakonodavstvo ide dalje od toga. Isto tako kada jedna banka uđe u proces sanacije trebamo djelovati na prijedlog strukturne reforme banke baš u to, tom prilikom jer je ona već u mogućnosti da se primijeni normativa za banke i mi želimo naglasiti to pitanje. To je sve za sada. Očekujem e, još sastanaka sa e, izvjestiteljima u Sijeni kako bismo neki način našli kompromis. Hvala. Gospodin Zani nije ovdje koliko vidim. Pa prelazimo na spontano javljanje za riječ. Ansander. Hvala. Hvala vam predsjedniče. Ja također želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima o Sjeni na trudu koju su uložili u ovaj tekst. Ja bih htjela reći da prije svega ne smijemo ići e, iznad e, međunarodnih standarda što bi moglo dovesti u poteškoću naše europske banke, tako da smatram da je potrebna dobra ravnoteža između kvalitete i kvantitete. Htjela bih također um, na tome da e, količina podređenog duga mora biti u skladu sa tilakom tako da se tu mora odrediti jedna granica kako bi to bilo održivo za naše financijske institucije. Što se tiče prekomjerne, e, prekomjernog e, korištenja pravila, mislim da to može biti problematično za e, internu primjenu mrela. Ja sam podnijela neke amandmane. Interni mrel se smije primjenjivati samo na određene podružnice koje se smatraju materijalnima. E, htjela bih reći još nešto o jednom aspektu mrela koji se odnosi na e, kvantitetu. Dakle, tu je potrebno da postoji gornja granica. Nakon e, sanacije banke bit će, potreban, bit će potrebna manja količina za dokapitalizaciju nego prije sanacije. S obzirom i na to da će se bilanca smanjiti nakon što se riješi e, loša imovina. Zatim, isto tako su tu i neke grupe, grupacije, kooperativne grupacije na koje se primjenjuju specifična pravila kroz sustav e, uzemnih društava unutar podružnica u istoj grupaciji. Dakle, i to bi isto tako trebalo prepoznati, odnosno uzeti u obzir kod e, primjene mrela i tilaka. Thank you. I, I would just like e, to share some... E, hvala. ja bih samo htio iznijeti neke svoje komentare. Dakle, ova rasprava o mrelu je uvijek politički vrlo zanimljiva. So, the Bundestag uh, e, Ljeva, ljevičari u Bundestagu kažu da ne smije biti prostora za privatno bankarstvo. Ovdje se traži da snažnija tržišna disciplina. Mi to da kako snažno pozdravljamo, ali tu postoji nedostatak konzistentnosti. Kamal, e, kada sam čuo tvoj stav iz ECR-a, mogu ti samo reći da mi to pozdravljamo, da tražimo da ti tražiš e, snažnije standarde i e, priznavanje međunarodnih standarda. Možda bi trebao razgovarati sa gospodinom Foxom koji se bavi drugim aspektom paketa mjera za smanjenje rizika i on upravo traži niže standarde u Europi e, u usporedbi s međunarodnim važećim standardima. No ono što mi se čini najzanimljivijim je razlika između dva velika kluba u parlamentu. S jedne strane imamo tržišnu disciplinu za koju se zalaže EPP. Mi se s time slažemo e, i to bi trebalo biti isto tako vrijediti za banke. Dakle, dobro je da imamo snažne standarde u Europi kako više ne bi došlo do situacije da država, odnosno porezni obveznici moraju spašavati banke. Međutim, ono što me, se čini uznemirujućim jest da socijalistu nisu zatraženi niti jedan amandman u odnosu na BRD kako bi se kako bi zapravo podržali prijedlog komisije nego se zapravo su tražili duža prijelazna razdoblja i manje prava za sanacijska tijela, tako da mi se to čini uistinu razočaravajućim i želim apelirati na izvjestitelja da pokuša čuti ono što većina e, u ovom domu traži vezano uz BERD, e, budući da se možemo izvući neke zaključke vezano uz nedovoljnu primjenu tih načela u bankarskoj krizi e, je, smo mogli to vidjeti dakle tijekom bankarske krize e, prije nego što smo ispregovarali direktivu o oporavku i sanaciji banaka. Moram priznati da mi nije jasno zašto ovaj paket mjera za smanjenje rizika neki žele pretvoriti u nešto što će povećati rizik. Mislim da moramo biti vrlo oprezni u vezi s time. Hvala. Stvarno e, ne mogu doljeti, a da ja ne uzmem riječ. Mislim da svatko ima svoj stil. Meni je draže direktno reći što mislim. Bilo bi vrlo lako pronaći jednostavno tumačenje koje se razlikuje od ovoga što ste vi rekli. No onda bismo ušli u neke druge raskole koji nisu politički nego više zemljopisni. i neki smatraju da se sanacijski fond ne bi smio nikada koristiti. Dakle, tu postoje vrlo različita mišljenja, no mislim da, da to nije pravi put. E, glavni razlog zašto većina u ovome domu podržava e, prijedlog komisije, sam duh tog prijedloga, je zato što je to razumno i osim toga to je dosljedno s načelom Bejlina. Ne želim da me se krivo shvati, ali mislim da je ovo bitno drugačiji koncept od mrela, gdje je riječ o likvidaciji i saniranju. Tako da bih rekao da su ove dvije stvari potpuno različite, uključujući i 8%. I iz tog razloga je e, izvjestitelj pokušao e, uspostaviti balans između drugih e, dugova koji mogu apsorbirati gubitke i zaštititi dakle financijsku stabilnost i porezne obveznike i s druge strane dakle izgradnja e, odgovarajućih zaštitnih mehanizama na način da se ne stvara nestabilnost i da se ne utječe na sposobnost e, kreditiranja. Jer meni se čini da ova mjera ide za time da smanji rizik. Međutim, ako je mjera loše osmišljena i dovedi do povećanja rizika, onda je uistinu upitno može li se ta mjera nazvati mjerom za e, smanjivanje rizika. Osim toga, ako odlučimo da je tilak najviše međunarodni standard za one banke koje su najkompleksnije, koje je najteže sanirati, čini mi se razumnim da to bude kriterij za definiciju instrumenta koji za, dakle za banke koje je lakše sanirati. E, ako postoji, primjerice imate postupak likvidacije i postupak sanacije, to su dva različita postupka, pa su i različiti instrumenti. da, i nadležna tijela trebaju imati E, diskrecijske ovlasti, dakle sanacijska tijela s obzirom da imaju te ovlasti da donesu odluku o likvidaciji ili o sanaciji, tako da je to važno, no ono što mi e, radimo jest da pokušavamo definirati gdje je tu prostor za fleksibilnost i odgovornost, a gdje je prostor za te bonitetne standarde koje definiramo. E, mislim da treba uzeti u obzir jedno i drugo, jer u protivnom e, čemu e, CRR, CRD, to su brojke koje su dogovorene nakon godina pregovaranja u Bazelu. Ne, ne radi se o tome. To to su dakle u, u zakonima se definiraju brojke i definira se isto tako prostor u kojem može postojati određeno, određena diskrecijska ovlast. Mislim da je e, definiranje tih diskrecijskih ovlasti nadležnih tijela, sanacijskih tijela sasvim legitimno od strane zakonodavca, međutim to ne bi trebalo e, onemogućiti rad i funkcioniranje Dakle, mislim da e, u e, razinu treba definirati u zakonodavstvu, a sam manevarski prostor sanacijskog tijela e, treba isto tako definirati i to treba prilagoditi situaciji pojedinih banaka. Ako sad ovdje pokušavamo razgovarati inteligentno i pragmatično, a ne imajući u vidu nekakvu političku ideologiju, mislim da ovaj dom može dati kvalitetan doprinos i da možemo imati eh, jedan eh, kvalitetan zakonski prijedlog eh, u ovom području. Nitko se više ne javlja za riječ, tako da ponovno dajem riječ izvjestitelju. Hvala. Prvo hvala Svenu tu na njegovoj općoj ocjeni da ako imamo ispravna mišljenja u odnosu na mišljenja koja bismo trebali imati. mislim da možda ovo, ovime ne, ne, la, ne laskam, ali <laughs> nekako mi se to čini kao podrška. No, generalno, mislim da je bitno zapamtiti jednu stvar – nema predloga ili ideje koja je relevantna za budući postupak, a koja će oslabiti BRD. Realnost je da smo promijenili e, taj krajobraz u značajnoj mjeri e, u zadnjih godina. Različiti su tu zakoni koji se odnosi na bankovni sektor, osobito CRD i CRR, ali isto tako BRD Želim spomenuti jednu stvar koja je ključna za e, direktivu o e, sanaciji i opravku banaka. A jedna stvar koja e, je sada još realna je disciplina tržišta a, a disciplina tržišta temelji se na tome da sve se može, za sve se može primijeniti Berlin jer ako ne, onda postoje određene e, tranše kapitala koje, za koje postoji Berlin i njima će biti cijena E, kakva je, ali ta tržišta neće bit, vršiti pritisak na financijska tržišta. To je jedan od razloga zbog kojeg sam bio strog u odnosu na telak u svom prijedlogu. Jer ako značajno proširimo podređeni dug, onda će se to na tržištu percipirati kao nešto na što se može primijeniti belin. I to će oslabiti BRD, jer disciplina tržišta je jedan od najsnažnijih e, imperativa za e, dobar bankovni sektor. Banke nisu izolirani otoci, one su sastavni dio gospodarstva, one moraju moći financirati ulaganja jer ako ne mogu imat ćemo gospodarstvo koje propada. Banke u e, gospodarstvu koje raste su stabilne, a u gospodarstvu koje stagnira su manje stabilne, bez obzira na to kako zakonodavstvo imamo. U odnosu na BD i razvoj tog dijela imamo Belini i druge instrumente za e, rješavanje banaka, e, sanaciju banaka koje nisu uspjele mislimo da u budućem e, procesu moramo biti mora nam biti jasno da sanacijska tijela trebaju imati planske instrumente. Ponekad kad čujem da sanacijska tijela trebaju dodatne smjernice, ja ih pitam pa zar niste napravili sanacijski plan? Mi sve u svemu ne možemo uspoređivati to gdje smo danas sa situacijom gdje smo bili prije nekoliko godina. A sada smo uveli telak koji osigurava još dodatnu e, stabilnost e, e, ja ne smatram da je ograničenje telaka treba biti ograničenje MRL-a je važno u odnosu na ono što sam prethodno govorio o disciplini tržišta. No, nadam se da ćemo imati zajedničkih napora oko toga. Mnogi su isto govorili a, o tim iznimkama, vidio sam i amandmane u tom smislu. Kada smo rješavali e, ili radili na BDU. svi su želi iznimke kao što mi kažemo u Švedskoj, to bi bio kao e, švicarski sir sa rupama. Ja u to isto ne vjerujem. Banke e, moraju se percipirati kao institucije sa rizicima. Ja znam da postoje e, posebni poslovni modeli i to smo i radili u okviru BRD-a, no ja bih bio dosta restriktivan sa tim izuzećima E, jer u protivnom samo stvaramo taj švicarski sir. Što se smjernica tiče, tu postoje različite mišljenja e, i u odnosu na moratorij postoje različita mišljenja, no koliko shvaćam, e, to je manje više ide u bilo kojem smjeru. Može, moguće da trebamo pojasniti koje okolnosti koje okolnosti kraćeg moratorija treba koristiti. Mislim da to možemo biti pragmatični i nešto postići u tom smislu, no ukupno gledano slušao sam sve vas i mi e, zabilježio da neka su pitanja možda složenija nego druga, ali mislim da sa dobrim e, duhom i dobrom ocjenom svega svega Gigolta da praktički smo na dobrom putu. Evo, onda poziv da zadržimo dobru volju, to je ključno. Deadline, uh, Sljedeće imamo, uh, znači glasovanje je 16. 17. svibnja, potrebno vrijeme da uh, pažljivo radimo na pripremi kompromisa. do tada i uvjeren sam da će to biti uspješno upravo nakon ove rasprave. Radujemo se rezultatu e, vašeg i našeg zajedničkog rada jer je doista ključno da počnemo s trijalozima već u svibnju, lipnju. Ako želimo biti realni i zaključiti ovo zakonodavstvo do kraja godine to je temeljna komponenta. Najgora stvar koju možemo učiniti ako želimo zaključiti bankovni paket je, e, znači ako ne odradimo e, brzo svoj posao prije kraja mandata, onda definitivno nećemo uspjeti zaključiti bankovni paket. Stoga E, je jako važno. Znači izvješće, amandmani i već sad predvidjeti mogućnost e, iznalaženja kompromisa pa bih ja rekao da danas i nakon danas ovaj vremenski raspored je realan i ja bih pozvao e, sve vas da ga poštujete kako bismo mogli odraditi svoju dužnost kao zakonodavci i kako bismo to odradili kao, kao jedan ključan dio zakonodavstva. Idemo dakle sada na sljedeću e, točku. Izvjestitelj je Peter Simon. Opet ima i tu e, jako velik broj e, amandmana, ništa neočekivano. Mislim da je to prosječan broj za ovakvu vrstu izvješća neću e, ti baš olakšati zadaću, Peter. Ali e, mislim da je, možeš ti to, moguće da, hvala, hvala na povjerenju predsjednika da ću tih 1300 zapremljenih amandmana i 1300 zapremljenih ideja da ću to nekako sve probaviti. Um, raduje me što su se kolege toliko angažirani zapravo jer e, ako razmišljam o prethodnom razdoblju imali smo i po dvije i pol tisuće amandmana pa možda me ovo i dobro pogodimo na kraju. No evo, usprkos tome morat ćemo se posvetiti svakom ovom amandmanu i E, to je doista izazov jer je naš vremenski plan jako ambiciozan i e, ako uspijemo onda do svibnja ovdje na odboru Ekon e, se pozabaviti time, a naravno prije toga imamo one proljetne praznike, uskrsne praznike i tako dalje. Prilično je sve ambiciozno. Uglavnom središnje točke koje su se pojavile u amandmanima. E, prvo imamo Fundamental Review of the Trading Book, znači knjiga trgovanja to sve ide u e, smjeru zahtjeva e, za vlastitim sredstvima iznad 65% ili da se izostavi kalibracija u cijelosti. ECB je za postupno uvođenje, a ja e, osobno mislim da nakon petgodišnjeg razdoblja do pune primjene da bi to zapravo doista mogao biti dobar kompromis o kojem možemo raspravljati. Osim toga, predložene faze implementacije od tri godine do dovoljno vremena za reagiranje na odredbe Bazela i za prilagodbu. Zatim, level funding ratio E, imamo takozvane repo poslove unutar strukturalne kvote. Imamo tu takozvanu asimetriju kod postupanja sa tim poslovima. Tu se komisija namjerno odlučila odstupiti od bazelskih standarda i ignorirati preporuke IBE. E, ja predlažem da asimetriju za te repo poslove ukinemo tako što se e, repo i obrnuti repo poslovi mogu međusobno prebijati kako bi se stabiliziralo tržište repo poslova. Brojni kolege su dali amandmane u odnosu na to. Oni su protiv asimetričnog postupanja. Imamo tu iznimke za repo poslove u okviru SNFA, a u bazilskim odredbama je to ciljano e, e, tako definirano i E, ta kalibracija je namjerno tako utvrđena. Znači, ECB e, e zahtjeva takve odredbe i ja smatram da ne treba oslabiti te bazalske odredbe. Tu sam jako suzdržan u odnosu na to, ali očito je da ćemo tu morati provesti dubinsku raspravu. Što se tiče t standarda, te, e, tu e, kalibracija kakvu je predložila komisija treba biti provedena. Imamo klauzulu za, e, za stanje imovine. Neki kolege su predložile za sistemske institute da se uvede minimalni zahtjev između 8% ukupnih obveza, a u drugim e, je predlozima 13,5 e, e, ukupne imovine, posto ukupne imovine. Što se tiče kvote zaduživanja, tu je najveće pitanje da li e, za sustavne banke u EU treba biti kakvih odstupanja. Tu imamo jako različite zahtjeve, znači neke, neki traže 10% leverage ratio, pa, i, pa čak sve do 50% e, ponderirano kapital, e, kapitala. Dakle, u ovom trenutku bih ukazao na to da moj pristup da kvota zadruživanja bude 4% za takozvane sistemske institucije E, da je to prilično uravnoteženi pristup jer europske globalne sistemske relevantne banke već sada ispunjavaju taj kriterij, čak i možda i više nego ispunjavaju. Znači ako smo išli još prema gore, mislim da onda E, zapravo odražavamo sadašnju realnost banaka, a izbjegavamo nekako prekomjereno opterećenje, a opet e, dolazimo do jednog e, strožeg leverage reša. Što se tiče IPU-a, još jedna važna tema u amandmanima Imamo tu pitanje takozvanih IPU-a i pitanje koje sistemske banke koje ne potječu iz Europske unije treba potaknuti da osnivaju matično poduzeće unutar Europske unije koje će biti pod nadzorom SSM-a. Tu e, doista e, treba vidjeti kako bi taj IPU trebao izgledati. Ne želim sada prejuducirati tu raspravu, ali sam prepoznao da je to za kolege isto jedna tema gdje postoji dosta potrebe za raspravom. U izvješću, što po mom mišljenju igra jednu središnju ulogu, a isto tako e, je dovelo do brojnih amandmana, ideja i predloga, je takozvana proporcionalnost. E, brojne moji kolege su se nadovezali e, na moje izvješće i na neki način su ga dalje razvijali. Vidimo ovdje i kolege koje su predložili E, olakšanje za manje i ne tako složene banke tu je i kolega koji je pored mene koji ima jedan od takvih predloga međutim opet se to povezuje sa većim zahtjevima vlastitog kapitala za takve institute znači e, kota zadrživanja 6% vlastitog kapitala 50% i kako bi mogli iskoristiti te e, olakšanje e, drugih uvjeta. I to je zanimljiv e, pristup o kojem sigurno možemo raspravljati. Zatim drugi amandmani predviđaju danje povećanje E, praga vrijednosti, što je malo, u nekim zemljama je to 1,5 milijardi, u zemlji kao Malta je jako mnogo, e, ali u zemlji koja ima e, mnogo veći BDP je to vrlo mali iznos i onda je pitanje kako definirati te granične vrijednosti kako bismo došli do uravnoteženog rješenja. Tu smo predali, e, tu su predani isto koje kakvi amandmani e, od onih koji e, predlažu ograničenje onih banaka koje će biti izuzete zbog svoje veličine da se to ograniči na nekih 10% banaka u jednoj zemlji. Recimo ako imate tisuću financijskih instituta u nekoj zemlji, 900 njih je recimo malo, malini instituti, onda bi maksimalno 100 od tih instituta bi se moglo izuzeti, a eh, onih eh, ostali bi dakle bili pod eh, CRD-om, CRR-om, u, i imali bi te takozvane lakše, e, lakše zahtjeve koje moraju ispuniti. Ovdje dolazimo do problema, osobito u zemljama gdje postoji mala koncentracija na tržištu e, i mislim da nije naša zadaća ovdje izraditi zakonodavstvo gledajući na pitanje da li želimo preferirati e, tržišta sa većom ili nižom koncentracijom. Mi se moramo usredotočiti baš na postojeće institute i vidjeti kako definirati tu podjelu. Ja zahvaljujem na dosadašnjoj konstruktivnoj suradnji, radujem se raspravi i sastancima sa izvjestiteljima u Sjeni E, sa kolegom Hökmarkom i drugima i radujem se tome da izradimo konstruktivne sektore za nešto što se nadamo da će postati realnost. Ako ikako, ako je ikako moguće, trebamo e, pokušati doći do rezultata o kojem ćemo moći, i koji ćemo moći izglasati recimo u e, svibnju na plenumu kako bi u lipnju ušli u trijalog. Ako bismo to uspjeli, E, onda e, postoji dobra nada da to zaključimo u okviru trijaloga do kraja ove godine. A, to je i potrebno jer od 2019. će brojne odredbe već e, biti na snazi. Hvala. Hvala, hvala Peter ja ću odoljeti iskušenju spekulirati, spekulirati o političkim implikacijama. Neću to opisivati u odnosu na smanjenje rizika, to je drugi koncept. Ja, ne samo da mi imamo priliku, nego i obvezu to odraditi do kraja godine e, i uvjeren sam da to možemo. Otmar se je prvi predsjedniče, dragi Peter. Kao prvo, drago mi je da mogu reći da e, je da austrijsko predsjedanje vijeća želi također ove godine završiti ovaj dosje i e, imali smo već kontakte izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni i mislim e, da smo na dobrom putu, bez obzira na veliki broj amandmana, ima, ima mogućnosti e, da to doista izglasamo. Nema tu toliko velikih razlika u mišljenjima. E, evo, neću sve ponavljati. Proporcionalnost u definiciji je preporučeno da se ne prekorači granica od 500 milijardi eura kod e, poboljšanja e, razmjene podataka također smo istog mišljenja. Imam ovdje e, potrebu reći da je dobro da je da uvustimo ove standarde. Što se globalnih standarda tiče, za moj klub je bitno da ti standardi budu u iznosu od 3%. Kod tampona za sistemske institucije mi smo za kalibraciju u skladu sa bazelom. Kod eh, drugih financijskih institucija mi nismo za bazarski gold plating bojimo se da se određeni poslovni modeli ne diskriminiraju. Kod NSFA mi smo za 5%, što je u skladu sa Bazelom, u odnosu na izmjene asimetričnih E, asimetričnog postupanja sa repo i obrnutim repo poslovima. Tu smo protiv delegiranog pravnog akta i automatskih prilagodbi. U odnosu na pitanje knjige trgovanja, tu smo jako blizu. E, mislimo da provedba mora biti u roku od tri godine kod pitanja digitalnog i softvera. Tu pozdravljam e, amandmane skoro svih klubova da se e, investicije u softver ne oduzimaju od e, ne uključuju u vlastita sredstva. Kod pitanje stupa 2 mislimo da trebamo brisati članak CRD 113 E, koji se odnosi na institute sa sličnim profilom rizika. E, zatim se zalažem za e, redovito preispitivanje okvirne prakse ko što se tiče strukturnih posebnosti u trećim zemljama mislimo da e, tijela za e, likvidaciju trebaju primijeniti interni telak e, u skladu sa internim standardima između 75 i 90%. Ono gdje imam problema jest kod pitanja E, naknade. Mislim da tu treba manje tog diskrecijskog prostora, već dovoljno fleksibilna regulativa na europskoj razini i fleksibilni prag. Što se tiče objave kvote tih primitaka, moj klub to odbija. Kod faktora podrške ja e, ostajem na to da se to treba zasnivati na osnovnom riziku tih instituta, a mi za takozvani zeleni ili socijalni faktor poduzetništva trebamo više dokaza. To ne odbacujemo, ali trebamo više dokaza i neka to EBA dodatno provjeri i isto tako treba vidjeti e, da li postoji nekako dvostruko reguliranje između ove uredbe i predloga koji komisija priprema koji bi mogao ići u sličnom smjeru. Što se tiče rizika za okoliš i klimu, ja sam zato da se e, prvo preispita uvođenje kategorija rizika. Treba vidjeti kako to definirati i e, mnogi od nas smatraju da nema dovoljno informacija da se to usporedi sa KMU supporting factor. To zvuči malo drugačije. Jedno je odgovor na a drugo je e, jedna druga varijanta. Ispitivanje da, ali provedba u ovom trenutku ne. Hvala izvjestitelju. Uvjeren sam da ćemo sa amandmanima postići široku većinu i konsenzus. Thank you. Ashley Fox. Hvala gospodine predsjedniče, zahvaljujem izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni, a i tajništu što je tako brzo e, amandmane izradila kako bismo mogli sadržati rasprave. Kao što smo prije rekli, ne znam zašto je komisija predložila da međunarodne banke sa mnogim e, tvrtkama čerima moraju uspostaviti EPU kako imaju 30 milijarde eura imovine. Dakle, nisu proveli e, procjenu učenka i mislim da je ovo dvojbeno. Gledajući amandmane vidim da i drugi kolege razmišljaju kao ja. Slažem se s amandmanom koji traži da se to potpuno obriše. Ako se e, to zahtijeva, onda treba imati veći prag od 50 milijardi eura i dva EPU-a. E, to će nas dovesti e, u usklađenost sa standardima i nećemo se sukobiti s drugim tržištima. Što se tiče omjera neto e, financiranja, ja sam da se smanji faktor stabilnog financiranja e, do 5% s obzirom da u Bazelu sada imamo obveze, izvedene obveze i mislim da ćemo imati dobar kompromis. Neki kolege su predložili da nema e, zahtjeva za stabilno financiranje, ali to bi moglo dovesti do podcjenjivanja rizika za financiranje. Što se tiče e, e, na, naknade, ja se slažem s izvjestiteljem o proporcionalnosti i zajedno s mojim amandmanom to se može primijeniti na sva načela iz članka 94.1. Također, nadležna tijela moraju dalje imati mogućnost imati proporcionalni pristup malim E, jednostavnim firmama. Isto tako, e, te naknada mora biti e, umnožak ukupne plaće. Ja sam Komisija je obrisala članak koji ne omogućava da se suočimo sa makrobonitetnim rizikom. E, mislimo da se to treba primjenjivati na sve tvrtke. Također sam predao amandman o e, omjeru financijske pologe kako bi to bilo usklađeno sa standardima Bazela i kako bi se isključile rezerve središnje banke iz omjera financijske poluge. E, one nisu izložene riziku kada se radi o istoj valuti, pa mislim da ne bi trebale biti poravnane. Zajedno sa kolegama iz EPP-a, ALDE-a i SND-a također sam predao amandmane vezane za e, agregate na tržištu koji će omogućiti e, jednaki pristup cijenama na tržištu. Bitno je, bitna je jasnoća u tom području kako bi se mogli koristiti, kako bi se mogle koristiti takve usluge. Neki zastupnici su e, pod, podnijeli amandmane koji će isključiti softver iz E, materijalne imovine jer to ih ne bi e, poticalo na ulaganja. Što se tiče e, faktora ozelenjavanja, mislim da ne treba postojati jedan faktor kažnjavanja smeđe gospodarstva. Slažem se niti sa 0% suverenog duga, odnosno ponderiranja tog duga, Drago mi je što vidim da su i drugi zastupnici to učinili. E, želim samo Svenu Gigoldu reći da ECR ne želi razvodniti nijedan od standarda iz Bazela. Mi želimo imati zakonodavstvo koje je u skladu sa globalnom, e, s globalnom realnošću a ne da stavljamo tu određene zelene dijelove koji su samo tu e, za ukras. Hvala lijepa. E, želite li možda koji bi bili, bio standard Ujedinjene e, kraljevine ako nećete slijediti standarde e, Europske unije nakon što odete iz Europske unije, ali naravno to ne može riješiti zakonodavstvo Europske unije. Ali shvaćam što govorite. E, Nadgal. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih e, željela dati opće, opću primjedbu, a nakon toga ću ući u malo više detalja vezano uz konkretne amandmane. Prvo ću e, ponoviti da je moj glavni cilj u ovom dosjeu da e, zadržimo usklađenost sa međunarodnim standardima koji su temelj zakonodavstva povećati stabilnost u financijskom sektoru, a i smanjenje rizika su ključni koreci u dovršavanju bankovne unije. Međutim, postoji još e, mnogo toga što moramo učiniti, ali ovaj dio zakonodavstva je zaista veliki korak u pravom smjeru. Kao što sam rekla, zaista podržavam e, međunarodno usklađivanje pravila i zato neću moći podržati prijedloge koje su dali neki od mojih kolega koji bi mogli dovesti do e, previše, do, do prekomjernog uređivanja ovih pitanja. To pa, ne znači da ne trebamo biti ambiciozni u smanjivanju rizika u financijskom sektoru, ali izuzetno je važno postići napredak na pravoj razini e, bazila. Danas bi željela naglasiti neke od mojih prioriteta kada e, pregovaramo o stajalištu parlamentu. Prvo CRD, E, drago mi je vidjeti da postoji velika većina u ovom parlamentu koji želi e, da male institucije imaju drugačiju strukturu e, kako bi primijenile zahtjeve na dobar način trebali bi povećati prag na 40 milijarde eura. To je također prije mene već spomenuto. Osim toga, mislim da tranzicijsko razdoblje od tri godine treba biti dovoljno s obzirom da imamo dvostruki eh, EPU, eh, dvostruku EPU strukturu. Neki od mojih kolega su rekli da moramo eh, povoljnije postupati prema softveru. Naravno, možemo postići kompromis. Naravno, postoje tehničke izazovi pred nama koji će omogućiti da svi imaju jednake uvjete na globalnoj razini. Treća stvar je e CRR. Dali smo nekoliko amandmana kako bi e, izvedenice bile na međunarodnim standardima i kako bi to bilo primjereno riziku koji je povezan s takvim transakcijama. Ta tehnička tra, kalibracija će omogućiti dobro funkcioniranje europskog financijskog tržišta, a neće smanjiti cilj smanjenja rizika. Četvrta stvar koju sam također spomenula u prosincu, ja se slažem s izvjestiteljem da prijedlog može biti e, prilagođen manjim i nekompleksnim bankama, a moramo izvjeći i stvarati e, nove nova opterećenja financijskog sektora koja će koja će se primjenjivati u države članici koja bi mogla primjenjivati jedan blaži režim. Glavna svrha ovoga je da e, osiguramo bonitetni nadzor financijskih institucija prije nego što e, e, uvodimo obveze vezane za ozelenjavanje. Europska komisija bi morala provesti procjenu učinka koja će pokazati da je da postoji ponekad precijenjivanje rizika kod standardnog pristupa. Zato mislim da moramo jednako postupati prema bankama što se tiče omjera financijske poluge kako bi olakšali situaciju za banke i za porezne obveznike, pa zato bismo smanjili e, izuzeća samo na banke koje e, daju kredite e, javnim, javnim tijelima, vladi i sl. Isto tako je bitno bitan amandman koji je predložio izvjestitelj i vjerujem da ćemo zajedno e, raditi kako bismo postigli kompromis. I ovdje u, parlamentu i u vijeću e, imat ćemo e, odricanje od likvidnosti u CRR-u i nadam se da će to biti u skladu i sa sadašnjim tekstom te uredbe. Imamo još nekoliko mjeseci e, sastanaka sa izvjestiteljima u Sijeni. Imat ćemo e, raspravu o mnogim temama i zaista se radujem ugodnoj suradnji s izvjestiteljem i sa ostalim izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da, iako je to izazov, da ćemo e, se dogovoriti do roka. Gospodin McCarthy. Hvala, zahvaljujemo izvjestitelju na ovom izvješću i zaista pozdravljamo nekoliko ideja koje je predstavio. Mi cijenimo trud E, da se uvede više proporcionalnosti za male i manje rizične banke, mislim da e, moramo sagledati to pitanje s drugačijeg ugla. Mislim da neko ublažavanje e, zahtjeva za male banke je u redu, ali <clears throat> ovo, ovo pitanje sistem, sustavne važnosti. Ne smijemo previše kompromitirati uredbe banaka Međutim, predlažemo amandmane za CRR. E, e, slažemo se da je e, ovaj omjer od 5% dvostruko koristan od ovih 3% kako banke ne bi, ne bi došle do defolta i zato to mora biti proporcionalno sa veličinom i poslovnim modelom e, banke. Dakle, veće banke bi morale imati ovu financijsku polugu od 6%, manje od 5%, a još manje od 4%. Također imamo i kalibraciju omjera financijske poluge i ne želimo odstupanja od međunarodnih standarda kada uspostavljamo NSFR Jednaki faktori se moraju poštovati kao u odboru Bazal. Isto vrijedi i za TELAK. E, mislimo da on mora biti potpuno primijenjen bez e, odstupanja, a sadašnja razina tlaka možda nije dovoljna kako bismo e, smanjili učinak sljedeće bankovne krize. Mislim da trebamo povezati postupno omjer tlaka. Također trebamo uspostaviti pravila za važne banke jer one mogu imati e, nezgodan učinak i zato u našem amandmanu e, u članak 92a želimo e, također imati zahtjeve za OC-ove, a polako podizati pragove za GC-ove. Isto tako u članku 72b uključuju se obveze E, u ne možemo e, koristiti term sheet od tlaka zato što postoje veliki pravni izazovi. U RTB-u mi, mi e, dijelimo strahove izvjestitelja postotak od 65% nije primjeren za sve banke i zato možemo imati jedan fakt, stepenasti faktor e, za neke 40%, e, a neke 80%. Također možemo postepno e, povećati taj postotak u razdoblju od tri godine. Što se tiče o, malih i srednjih poduzeća, mi ne pozdravljamo E, jer moramo, to ne pozdravljamo kriteriji članka koji bi morao bolje podržavati održivost. Naš, u našem amandmanu predlažemo definiciju e, ključne javne usluge e, zato što bi onda banke mogle smanjiti kapitalne zahtjeve. Što se tiče CRD-a, o smjernicama, mislim da to neće dovesti do povećanja nadzornih e, moći jer treba e, tijelima dati manevarskog prostora. Tijela moraju imati e, teret dokazivanja kako bi mogli to ocijeniti od slučaja do slučaja. Posebno kada banke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 Žao nam je da komisija namjerava povući prijedlog BSR. To bi bio važan zakonski prijedlog kojim bi se barem djelomično riješilo pitanje. U amandmanu 401 to ćemo dobiti potporu za e, odvajanje maloprodajnog e, bankarstva od investicijskog bankarstva. Da kako jasno nam je da će tu biti potrebna određena e, dorada u pravnom smislu, ali se radujemo daljnjim e, raspravama i danje suradnji. Hvala. Thank you. Hvala. Za zelene sve? Da, ja bih e, želio samo spomenuti naš, e, naše glavno stajalište. Postoji toliko detalja s kojima ćemo se morati suočiti u pregovorima. Međutim, vjerujemo da ovaj parlament treba dva puta razmisliti o stanju bankovne unije, a isto tako vidjeti kako će ići rasprava u vijeću. S jedne strane mi imamo ambiciju da dovršimo bankovnu uniju, da ju dovršimo. Mi znamo da to nije slučaj, posebno zato što postoji velika dvojba. Ako dođe do regionalne krize, nedostatak E, jednog sustava e, osiguranja depozita ugrožava stabilnost Unije, a isto tako može dovesti do e, bijega regionalnog kapitala. Imamo isto tako različite vjerodostojnosti sustava tijela za sanaciju kako bi reagirali i zato trebamo veće, veću podjelu rizika kako bismo stabilizirali Uniju. S druge strane, kako bismo to učinili politički prihvatljivim, trebamo e, veće smanjenje rizika nego što smo to vidjeli do danas. I zato naše opće stajalište da želimo dovršiti bankovnu uniju i zato kao parlament trebamo pokazati vodstvo kako bi smanjili rizike, a istovremeno ne ući u e, određene, određena uređenja koja će blokirati napredak. Jer u vijeću postoje osobe koje žele e, blokirati napredak i podjelu rizika, a s druge strane postoje oni koji žele blokirati, blokirati napredak kada se radi o smanjenju rizika. I moramo postići konsenzus. Znam da je izvjestitelj imao sličan pristup u svom razmišljanju i to je ono što mi pozdravljamo. Također moramo sagledati i detalje. Ono što e, vjerujemo jest da još uvijek postoje banke, nažalost e, i prema globalnim pravilima koje posluju sa smiješno e, niskim zahtjevima za pragom i zato tražimo općenito jedan širi, jedan veći omjer financijske poluge, posebno za veće banke druge strane vidimo da pravila koja smo mi nametnuli nakon krize, da su ona dovela do mnogo zahtjeva za izvještavanje, posebno e, do vrlo kompleksnih pravila koji nisu prilagođeni manjim sudionicima na tržištu. Ja zahvaljujem izvjestitelju što je to naglasio, ali mi e, ne podupiremo da damo manju razinu sigurnosti manjim bankama. I mi želimo više kapitalne zahtjeve koje se jednostavno izračunavaju kao što je umjer financijske poluge i da smanjimo na radikalan način zahtjeve za izvješćivanjem i vrlo kompleksne načine izračuna e, jer želimo da to bude prilagođeno više manjim bankama ono što je govorio naš predsjedatelj e, o usklađivanju između e, CSU-a u Njemačkoj i zelene stranke e, i onih stranaka koje se s time slažu u Europi. Mi smo bliži onim manjim bankama koje financiraju maloprodajne investicije i investicije u realno gospodarstvo. Mi ih slušamo i spremni smo E, ispuniti više kapitalne zahtjeve. Međutim, to ne doprinosi stabilnosti financijskog sektora. Ne smijemo ih opteretiti sa e, desecima i desecima zahtjeva za izvješćivanje. I e, to nije njemačko pitanje, želim to e, naglasiti. Njemačka još uvijek ima mnogo malih banaka i zadovoljni smo zbog toga, ali čujemo isto takve prigovore od kreditnih institucija i banaka u svim zemljama. I zato moramo izbjeći da imamo loš rezultat e, našeg uređenja nakon krize. Da smo smanjili konkurentnost u bankovnom sektoru e, tako što smo istisnuli male igrače s tržišta, a to nismo namjeravali. I zato moramo e, uzeti jedan malo radikalniji pristup kako bismo smanjili opterećenje regulative, a istovremeno zaštitili e, krajnji cilj cijeloga paketa. Gospodin e, Fox, e, samo zato što ste nešto brzo rekli i gospodin Kamal, mi naravno pozdravljamo vaše opredjeljenje globalnim standardima, ali bih onda predložio da povučete amandman 804 koji želi manje standarde kada se radi o stabilnom faktoru financiranja ali to je naravno samo preporuka. Ali zajedno bismo trebali onda braniti međunarodne standarde, a ne kao što je predloženo u nekim amandmanima da ih oslabimo. Marko Valdi. Hvala gospodine predsjedatelju. Naši amandmani pokušavaju na neki način ponovno uvesti određene mogućnosti za realno gospodarstvo, odnosno neke mjere koje bi mogle popraviti e, neke malo preuske, neka preuska ograničenja za banke koje su ovih godina e, davale kredite malim srednjim poduzećima i obiteljima. Zato pokušavamo ponovno ohrabriti ove prakse umjesto da ih obeshrabrimo kao što je to učinjeno sa e, previše kapitalnih zahtjeva. Zato tražimo u našim amandmanima proširenje e, faktora potpore za male i srednja poduzeća bez pragova, isto tako taj faktor potpore i za socijalna društva i za ulaganje e, u mala i srednja poduzeća. Također smatramo da treba paralelno uključiti jedan faktor kažnjavanja za e, ulaganja sa visokim udjelom ugljika, a i e, što se tiče faktora potpore e, prema fizičkim strukturama, mi smo mi imamo dvojbe jer mislimo da bi to trebali biti samo strukture koje su održive u smislu očuvanja okoliša. I zato bismo kažnjavali ulaganja u fosilna goriva. E, posebno sva, svi krediti vezani e, za e, mala i srednja poduzeća i, oba, i obitelji, dakle taj, to ponderiranje rizika bi trebalo biti samo 50%. I zato je bitno da imamo manje pragove. Što se tiče prijedloga E, zajmovi koji su e, zajamčeni e, mirovinama ili plaćama trebaju biti trebaju biti trebaju imati manje ponderiranje rizika. Što se tiče koeficijenta financijske poluge, mi bismo željeli jednu obveznu polugu koja bi trebala biti kalibrirana sa drugačijim, drugačijim pragovima vezano sa izlaganjima izvedenicama. te koeficijent od 3% bi trebalo biti za sistemske banke, 4% e, za veće banke i 12% sa E, izloženosti koje su još veće od toga. Što se tiče e, koeficijenata želimo smanjenje e, za koeficijent pokrića likvidnosti kako bismo imali određeni buffer za najizloženije banke. Što se tiče likvidnosti, mi bi povećali na 7, 9 ili 12 vezano za izloženosti izloženosti e, ovih e, likvidnosti, nelikvidnosti. I zato pokušavamo na neki način to popraviti. Što se tiče članka 507, e, tražimo da se briše cijeli članak koji otvara mogućnost da se eliminiraju eliminiraju izloženosti prema suverenom risku jer to bi moglo dovesti do E, vrlo važnog sistemskog rizika jer e, banke su pune državnih obveznica. Što se tiče CRD-a, kao i ostali kolege iz Zeleni i GUE, mi tražimo da se uvede jedno Eh, jedan odnos od 20 na 1 između top menadžmenta i eh, nižih eh, zaposlenika. Što se tiče drugog stupa, mislim da tijela moraju imati dovoljno ovlasti kako bi osigurali sistemske rizike i dalje i i ovaj, zahtjeve za velike banke gdje je teško izračunati sistemski rizik. To su samo neki od naših e, pitanja koja smo željeli predložiti Naravno, izvjestitelj je otvoren za sve prijedloge, kao i ostali izvjestitelji u Sijeni i nadamo se da će parlament uspjeti učiniti dobar posao, posebno kako bismo pomogli realnom gospodarstvu, jer sada posebno europodručje treba tu stimulaciju i zato ne smijemo previše zatvoriti banke u neke vrlo e, strikne parametre. Hvala. Marko Zani. Hvala. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem i izvjestitelja zato što što se tiče nekih e, stvari e, naš e, ovaj izvorni prijedlog je vrlo razuman i ima prostora da dobro radimo, ali o nekim drugim pitanjima ćemo trebati malo više raspravljati i treba ćemo dublje proraditi iako pristup koji je korišten na samom početku mi se čini jako dobar. To je pristup e, koji je otvoren i postoji suradnja sa svim klubovima. Što se tiče glavnih ciljeva našeg rada, postoji jedan cilj kojeg ja dijelim, a to je da naš bankovni i financijski sustav bude stabilniji, otporniji i spremniji ne samo da izdrži određene šokove, nego i da ih, e, i da ih e, spriječi. I zato se trebamo usredotočiti na preventivne faktore sistemskih rizika u bankovnom i financijskom sektoru, a ne da pretjerujemo u stvaranju e, instrumenta za apsorpciju nakon krize. To bi po mom mišljenju trebalo biti linija vodilja našeg rada. Drugi cilj koji mi se čini da neki dijele, međutim mislim da je isto tako važan, jest e, da e, izradimo jednu da na neki način ublažimo neku regulativu koja je izrađena vrlo brzo nakon krize e, kako bi ona bila jednostavna i da ju je lako primijeniti. E, to je jedan nedostatak koji se pojavio sa novom regulativom e, koja je izrađena kako bi se suočili sa bankovnom krizom. Naš je zadatak da je pojednostavimo, da, je lako, da se lako može primijeniti, da ju lako mogu shvatiti građani, banke, a posebno tijela koja kasnije moraju donijeti odluke Nismo uvijek imali sve instrumente ili e, mogućnost da se dobro mogu, može protumačiti to složeno zakonodavstvo koje će dovesti do odluka. Vrlo brzo o najvažnijim pitanjima za moj klub, a to je pitanje koeficijenta e, financijske poluge. To ide u smjeru ovoga cilja kojeg sam prije o kojem sam prije govorio. Taj koeficijent financijske poluge je dosta jednostavan instrument, lako ga je shvatiti i lako ga je provjeriti. Zato mislimo da je on dobar termometar za mjerenje e, zdravlja neke banke. Nakon velike krize 2013. nešto je već učinjeno, dakle nešto su već učinile banke kako bi malo povećale koeficijent i e, postotak tog e, koeficijenta financijske poluge. Međutim, to nije dovoljno. U nekim zemljama bankovni sektori, posebno velike banke, imaju e, financijsku polugu, taj omjer je prenizak i preveliki rizik. Znači da moramo postupno to e, povećati i zamolit ćemo da bankovni sektor e, uloži još e, taj napor i naravno kada pojednostavimo regulativu banke će imati i trošak usklađivanja. Naravno nekad oni prebacuju te troškove na krajnje korisnika. Što se tiče realnog, zakon, realnog gospodarstva, to je jedna od stvari gdje mislim da je pristup izvjestitelja bio pozitivan, ali ja bih tražio još jedan danji korak u smanjenju apsorpcije kapitala za financiranje realnog gospodarstva, obitelji, za zajamčene kredite kako bi imali fleksibilni pristup. U svim zemljama europodručja e, malo se oporavio e, sektor nekretnina. Dakle, i E, povećao se i zahtjev za sredstvima osiguranja i zato bi trebalo tražiti e, realne, realna jamstva. E, jer što je niži loan to value, to je, manje, to je manja izloženost i to znači da bi apsorpcija trebala biti, apsorpcija kapitala trebala biti manja. To su samo neke od glavnih točaka o kojima bi željeli još raspravljati sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni kako bi radili prema tome da bankovni sustav bude stabilniji i jednostavniji. Što se tiče malih banaka, ja se slažem s onim što je govorio e, kolega Zelenih, Sven Giegold. Moramo paziti da ne nametnemo previše opterećenja na male banke koje ne predstavljaju sistemski rizik, ali moramo s druge strane opet pa, paziti na međuveze koje ti sustavi malih banaka imaju koje možda pojedinačno ne predstavljaju rizik, ali kada imaju te uske odnose sa drugim bankama, onda e, ipak predstavljaju jedan sistemski rizik. Hvala. Hvala. Imamo li još... E, aha, imamo sada spontano javljanje za riječ. Izvolite. Hvala. E, hvala. Ja bih također htjela zahvaliti izvjestitelju na ovim prvim prijedlozima. Ovaj bankarski paket je jedna od najvažnijih inicijativa našeg parlamentarnog saziva i mislim da moramo učiniti pametne odabire kako bismo povećali stabilnost, smanjili rizik i pogodovali zapošljavanju i gospodarskom rastu. Mislim da uistinu postoje neke europske specifičnosti o kojima treba voditi računa. Kao što sam već ranije rekla, postoje i ti međunarodni standardi koje moramo primijeniti, ali ih eh, ne trebamo ne treba ih prekomjerno uvoditi u europsko zakonodavstvo. Sada ću spomenuti samo nekoliko stvari. Kao prvo što se tiče rizika na tržištu, e, nije mi se činilo da je potrebno da se to uvede u ovom bankarskom paketu. Bazelski odbor je e, također u prosincu najavio da namjerava razraditi e, neke od točaka tog standarda et d'inclure une clause de révision adéquate pour un... E, dakle, mislim da treba raditi na tome da se e, tek kada dobijemo e, nalaze Bazelskog odbora počne na tome raditi. Što se tiče same bankarske unije, mislim da je ovaj paket mjera trenutak da se prepoznaju postignuća bankarske unije E, da se to smatra jedinstvenom e, tijelom kojem te da se te da se također uvedu neke, neke, e, neki izuzeci. Mislim da isto tako i to zakonodavstvo treba uzeti u obzir kod izračuna troškova. Mislim da je dobro da se ne uzmu u obzir transakcije unutar grupacije u bankarskoj uniji u e, izračun e, dakle tih parametara. Što se tiče e, omjera likvidnosti, dugoročnog omjera likvidnosti, mislim da treba revidirati razinu repo Mislim da isto tako treba da ne treba imati simetrični tretman. Što se tiče izuzetaka koji su predviđeni u članku drugom CRR-a, mislim da to trebaju ostati nominalna izuzeća budući da omogućuju da se očuva e, e, različitost institucija, tako da bih rekla da nisam za e, kategoričko izuzimanje ako to dovodi do pravne nestabilnosti. I na kraju, što se tiče proporcionalnosti, mnogo smo o tome govorili jutros. Htjeli bih samo reći da je europski bankarski sustav drugačiji, a razmjernost e, koja e, ako ne dovodi do fragmentacije jedinstvenog pravilnika je pozitivna. No, mislim da trebamo biti vrlo oprezni. Čini mi se da je rizično da se predlažu e, simplificirane verzije nekih standarda kao što je NSFR ili da se tim istim bankama e, koje imaju e, na raspolaganju te mjere e, omogući korištenje internih modela. istine ako banke imaju mogućnost da razviju interne modele, onda o tome treba voditi računa. Međutim, ne vidim zašto bi onda mogli imati i mogućnost tih mjera proporcionalnosti. Hvala. Nema više zahtjeva, e, tako da izvjestiteljima riječ. Hvala na brojnim komentarima. Nadovezat ću se prvo na zadnji komentar. Ja ne dijelim taj strah e, da ćemo doći do nekih prejednostavnih uvjeta za institute koji će profitirati od toga. Osobito kod NSF-a, imamo e, strožu kalibraciju. To znači da s jedne strane će se možda e, morati e, davati manje podataka, ali stroga kalibracija će dovesti do toga da postoji ravnoteža e, u, u, smislu zahtjeva. Što se tiče internih sustava, moj predlog to predviđa, a i predlozi koje smo dobili, primjerice od kolege Gigolta, ti predlozi idu u tom smjeru da imamo posebne propise koje će mali instituti trebati još dodatno ispuniti pored ovih velikih instituta, znači kako bi se osiguralo da ne profitiraju od nekakvih lakših uvjeta i, i, i osim toga da koriste interne modele, interne, interni modele i, i e, nekakvi preferencijalni tretman, mislim da se to dvoje isključuje. Hvala na svim ovim različitim prijedlozima, da od danas i na brojnim doprinosima. E, mislim da ova rasprava pokazala da smo da se već e, dosta u nekim aspektima bavimo detaljima, no načelno u svim točkama možemo reći da kod glasovanja u svakom slučaju ćemo imati široku većinu za kompromisne prijedloge Doduše, naravno, postoje određene diferencijacije tu, ali mislim da doista imamo dobru šansu da na kraju iziđemo pred vijeće sa snažnim mandatom za pregovore. I svakako e, nemam niti dvojbe da ćemo dalje konstruktivno surađivati i e, zahvaljujem na ovoj vrlo zahtjevnoj raspravi. Thank you very much. It has been indeed, e, Hvala. Da, mislim da je bila dosta plodonosna rasprava. Dakle, svi imamo različite senzibilitete, ali vidimo i da postoji potencijal za postizanje razumnih kompromisa, tako da se zapravo osjećam ohrabrenje. Ne kažem da je zadatak lak, ali mislim da bi to moglo polučiti uspjeh i moglo bi nam omogućiti da poštujemo vremenske rokove. A dakle, 7. E, svibnja ćemo imati glasovanje na ekonu za BRD. E, to zvuči dugo, dugačko, ali nije zapravo tako dug rok. E, dakle, sada će biti potrebno intenzivno raditi na amandmanima, na sastancima sa izvjestiteljima u sjeni, bit će razgovora, pregovora, ali mislim da se to sve odvija na dobrim osnovama. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. To je Termin eh, dakle nadzora nad provedbenim i delegiranim aktima, odnosno eh, delegiranim i provedbenim mjerama, to je naš eh, treći takav termin. To smo uveli kako bismo povećali transparentnost i učinkovitost svoje uloge u nadzoru nad tim ključnim zakonodavnim aktima, dakle to su delegirani akti i provedbene mjere. Danas ćemo raspravu usredotočiti na tehničke savjete i evaluaciju e, vezano uz e, uredbu iz 2012. godine o kratkoj prodaji to hear from nam zanimljivo čuti od ESME i od komisije koji su njihovi glavni zaključci prilikom e, revizije te uredbe. Savjet ESME je podnesen komisiji tek u prosincu prošle godine, ali rado bismo čuli e, što nam komisija može reći, dakle što je predviđeno za e, izuzetak e, za e, aktivnosti, zatim transparentnost neto kratkih pozicija i zahtjevi za izvješćivanje. Također ste dobili Dobili ste informacije i 2011. godine smo imali to izvješće u parlamentu. E, Pascal iz Zelenih, Pascal Canfan je bio zadužen za to. E, sada su to, e, dakle, sada želim pozdraviti isto tako Fabricija Plantu i Tilmana Ludera iz glavne uprave FIZMA i dat ću njima riječ na, za kratko izlaganje koje e, ne bi trebalo biti duže od pet minuta po osobi. Najprije ću dati riječ EZMI kako bi oni mogli e, dakle iznijeti svoje prijedloge. Izvolite. Hvala vam lijepa. Lijepi pozdrav uvaženim zastupnicima i hvala vam na pozivu e, da vam se danas mogu obratiti nešto reći o tehničkim savjetima koje je ESMA pružila vezano uz uredbu o e, kratkoj prodaji. Ja bih vam htjela reći nekoliko osnovnih e, podataka o tome koje je naše iskustvo sa provedbom ove ove uredbe. Mi smo dobili mandat od komisije u siječnju prošle godine gdje e, se tražio naš tehnički savjet vezano uz neke elemente ove uredbe koja se počela privednjivati u 11. mjesecu 2011. godine. Kao što je rekao predsjedavajući, mi smo te tehničke savjete komisiji e, predali e, u 12. mjesecu. Dakle, tu je bilo kao proizuzeće za aktivnosti na tržištu, zatim kratkoročne e, restrikcije na kratku prodaju i poruke o objavljivanju kratkih pozicija. U pripremi tehničkih savjeta mi smo nastojali uzeti u obzir e, prednosti veće transparentnosti i e, promicanje učinkovitosti zahtjeva, a da istovremeno ograničimo rizik. Mi smo proveli anketu u nacionalnim tijelima da vidimo kako se to koristilo u praksi i odradili smo javne konzultacije. Dobili smo samo ograničen broj odgovora, oko njih oko 20 i s obzirom na taj ograničeni feedback i s obzirom da se e, MIFID 2 počinje provoditi, e, počeo provoditi u siječnju, e, Zaključili smo da bi bilo dobro da u nekim područjima još e, ažuriramo svoje savjete, primjerice kod e, mifid i mifir e, Nakon provedbe ćemo moći dobiti dodatne informacije i bolje ćemo razumjeti što je sa izvješćivanjem o transakcijama i vođenju evidencija kod dotičnih tvrtki. Također ćemo dobiti bolju predođbu o broju internih stabilizatora i bolje ćemo moći razumjeti kako se formira tržište u kontekstu MIFID-a. Uh, Dobili smo već neke prve uh, naznake, ali rado ću vam odgovoriti uh, na to kasnije. Dakle, što se tiče tih izuzetaka za aktivnosti formiranja tržišta, dakle, mi smo tu predložili šest stvari. Kao prvo, da se održi razlika između definicije aktivnosti za dakle formiranje tržišta temeljem ove uredbe iz e, o kratkoj definiciji i o, e, o kratkoj e, poziciji i o, o uredbi MIFID. Mi smatramo da bi da bi to for OTC market making market što se tiče dakle OTCA, tu nije potrebno sudjelovanje na tržištu. Isto tako predlažemo da se ovaj izuzetak proširi na neke druge instrumente koji su vezani uz te instrumente kao što su korporativni dug i još neki. Zatim smo predložili e, novo, e, nove zahtjeve za izvješćivanje za e, market makers u slučaju da drže duže vrijeme određenu poziciju. Zatim eh, predlažemo također reviziju eh, obavijesti eh, kako vezano uz izuzeće kako bi se mogla učinkovitije kako bi se njom moglo učinkovitije baratati. Zatim druga tema E, kratkoročna ograničenja e, kratke prodaje, nemamo dovoljno dokaza učinkovitosti tih mjera i isto tako postoji nejednaka primjena, razina primjene u Europskoj uniji. Ograničen obuhvat tih e, odredbi također ima na to utjecaj. S obzirom na sve to mi ovdje predlažemo da se obuhvat promjeni od zabrane kratke prodaje na povećanje postojećih. Dakle, ne puna zabrana kratke prodaje, nego ograničenje na povećanje e, ukupnog broja neto kratkih pozicija. Također e, predlažemo da samo nadležna tijela najrelevantnijih tržišta u smislu likvidnosti instrumenta mogu e, uvesti takvu kratkoročnu zabranu, a to se onda odnosi na sve investitore neovisno o zemlji podrijetla i to znači da e, ne bi trebala postati mogućnost da se druga nadležna tijela tome usprotive. Dakle, mi smatramo da je to primjereno s obzirom da e, će to učiniti mjeru učinkovitijim. Zatim, mi predlažemo da se ograniči broj instrumenata e, kojima se trguje na europskim mjestima trgovanja. I zatim na kraju je bilo pitanje vezano uz transparentnost i e, zahtjeve za izvješćivanje o kratkoj poziciji. U ovom području smo također predložili neke tehničke izmjene. Htjeli smo također da se zadrže e, sadašnji pragovi, dakle ta obavijest e, od 0,2% i 1,5% za javnu objavu. Zatim predlažemo da se ne nametnu nikakvi zahtjevi nadležnim tijelima da periodički objave e, agregirane pozicije izdavatelja. E, nadležna tijela to mogu učiniti na dobrovoljnoj bazi. Zatim treće, tamo gdje e, se prijeđu relevantni pragovi treba predati obavijesti najkasnije u 15.30 sljedećeg dana, a objava ne smije biti nakon 18 sati navečer. Četvrto, predlažemo da se uspostavi e, središnji sustav za izvješćivanje kako bi se smanjilo opterećenje za osobe koje moraju podnositi obavijesti i trebalo bi omogućiti središnji pristup tim e, podacima. Zatim, predložili smo da se razjasni da e, se kriteriji za izračun neto kratkih pozicija temelje na javno dostupnim informacijama. Zatim, kod obavijesti bi se trebalo e, koristiti ALI, e, dakle to je e, jedan legal identity dakle broj pravne osobnosti i isto tako predlažemo još jednu stavku. To su bile naše preporuke vezano za ova tri područja za koje su nas e, zatražili savjete. E, želim vam zahvaliti na vašem interesu za ovu temu i rado ću odgovoriti na vaše eventualno pitanje. Thank you very much. Now the commission, please. Yes, thank you very much. Komisija. hvala. Dobro jutro svima želimo naravno zahvaliti ESVI na ovoj vrlo detaljnoj analizi. Oni su se pozabavili svim pitanjima koje smo naveli u našem mandatu i najvažnije naravno kriteriji za članstvo za um, e, izuzeća za održavatelje tržišta i još neke točke koje su vezane uz to. Mi smo s velikim interesom pročitali neke empirijske e, dokaze o korištenju ove uredbe i vrijedi spomenuti da je ovo e, iskorišteno 46 puta i to samo dva NTA, znači u Italiji i Portugalu. I to je korišteno samo u odnosu na dionice, a nikada u odnosu na državni dug. Ako me e, sjećanje dobro služi, to je bio glavni cilj instrumenta. Dakle, osim nekih tehničkih e, prilagodbi koje smo predložila, mi kao komisija ćemo razmotriti funkcioniranje ove uredbe i vidjeti da li ona zapravo dobro cilja Eh, one zabrinutosti zbog kojih je u početku i donesena na tehničkoj razini kao što je ESMA zaključila ona dobro funkcionira na jednoj općenetijoj razini trebamo biti eh, oprezni i vidjeti zašto nikad nije primijenjena na ciljanu skupinu za koju je bila i namijenjena to je pitanje koje se postavlja i koje još nije u izvješću ESME, ne, ne kritiziram izvješće, nismo mi ni postavili to pitanje, ali naravno ako pogledate statističke dokaze, onda se to pitanje samo nameće kad vidimo gdje je korištena uredba, na kojim instrumentima je korištena, nekako to pitanje visi u zraku. A što se tiče tajminga i praćenja, mjera praćenja, naravno proučit ćemo tehničke savjete. Kao što znate, svi smo e, kasno u zakonodavnom kalendaru, imamo još samo 20 mjeseci. i e sad, hoće li to dovesti do zakonodavnih aktivnosti u sadašnjom mandatu komisije, to je dvojbeno zbog tajminga ovog izvješća u ovoj kasnoj fazi. Međutim, mi ćemo se e, doista usredotočiti i vidjeti da li neke od poboljšanja možemo uspješno riješiti na podzakonodavnoj razini. Primjerice e, neka pravila tehničke primjene, možda nešto od toga možemo odraditi na onome što zovemo razina 2. Hvala. Hvala. Naravno, trebamo uzeti u obzir i činjenicu da smo bili u fazi kada smo imali krizu državnog duga koja je riješena tada nekim drugim instrumentima tako da ne znam da li je ovo dovoljno dugo vrijeme pa da se ocjenjuje ok nakon što je što je ECB i drugim mjerama se zaustavljena kriza državnog duga, možda je prerano reći ne treba nam taj instrument. E, jer poanta je što ako dođe do krize, ponovno do krize državnog duga. No, evo, ne želimo oduzimati vrijeme s time. Gospodin Lamberts, ja, Robert, ja sam gledao upravo tebe dok je predsjednik komisije govorio, jer sam se i ja pitao čitate li vi ikada Financial Times ili bilo šta drugo u tisku jer kriza e, državnog duga je e, riješena. E, E, likvidnošću tržišta. Naravno da nikad ovaj instrument nije iskorišten. Ja vas pozivam da pročitate tisak pa da vidite u kojem kontekstu e, kontekstu radimo. Mi živimo u realnosti, e, a ne u nekom mjehuru. Ako nije korišteno, e, to iz razloga, postoji razlog za to. A prava, pravi test će biti kad dođe do takve krize. E, no, bez ECB-a bi bilo praktički gotovo nemoguće koristiti taj instrument. Sada nema tenzija na tržištu ja poštujem komisiju, imam veliko poštovanje, ali nekako sa ovakvim izjavama e, doista e, komisija izgleda glupo kad, e, kad izjavljuje ovakve stvari. Ja imam pitanje za ESMU. Ovo što ste rekli zbog stupanja na snagu MIFID-a 2 morate revidirati dodatno svoju preporuku je li to opća preporuka gdje vi kažete čekajte, e, nemojte ništa sad raditi dok ne izađemo sa revidiranom verzijom ili je to ciljana izjava, evo to me zanima gdje trebamo, trebamo li čekati dodatne analize vaše institucije prije nego što krenemo recimo. Mm, mislim da smo počeli već nekako iznositi neke preporuke. Ja imam samo dva pitanja koja se odnose na preporuke. Naravno, dali ste brojne preporuke, uključujući e, promjene teksta određenih članaka, zatim ažuriranje nekih smjernica, zatim e, zahtjev da se daje daljna razina mandata za RTS, E, mi naravno želimo znati koja je namjera komisije u potencijalnom e, izlaženju sa zakonodavnim prijedlogom koji će uzeti brojne od ovih stvari u obzir. Iako ESMA preporučuje neke stvari, one zahtijevaju zakonodavni prijedlog. Dakle, pitanje ovo je upućeno komisiji. Zatim zanimalo nas je E, čitati tehničke savjete gdje ESMA predlaže modificirati kratkoročnu zabranu kako bi izbjegla e, zaobilaženje e, izvedenica i OTC trgovanja. Želi bismo pitati jesmo i komisiju, jesu li svjesni slučajeva, znaju li za slučajeve gdje se doista su se ova pravila zaobišla na način e, koji je upravo ESMA indicirala u e, svojem izvješću. Znači jedno je pitanje za komisiju zapravo, a dva su za ESMU. Hvala. Markus Ferber. Da, hvala vam na e, ovim izlaganjima, na predstavljanju izvješća. E, doista je potvrđeno da su tržišta nekako anticipirala naše zakonodavstvo i državne obveznice e, u tom smislu nisu e, više problematične. Mislim da svakako možemo to možda svesti i na naše dobro zakonodavstvo. E, uglavnom šest e, godina nakon stupanja ove uredbe na snagu mislim da možemo izvući pozitivni zaključak i prijedlozi ESME ne predviđaju samo, e, ne, predviđaju zapravo nekakvu generalnu veliku izmjenu, već su to manje prilagodbe tehničke prirode, što je po meni u redu. Ja se sjećam rasprave koju smo još tada vodili e, gdje ste gdje se nam prognozirao e, propast e, zapada, a zapad ipak evo nije propao, pa očito smo neke stvari dobro odradili. Jesmo naglašuje u svojem e, izvješću da u odnosu na MIFID 2 na informacije o broju sistemskih internalizacija i aktivnosti podržavatelja tržišta. To sve skupa još nije bilo na raspolaganju. Mene zanima u kojoj mjeri ovo možda ugrožava analizu valjanosti. Da smo imali sve te podatke, da li bi analiza bila drugačija? A što se tiče stupanja na snagu MIFIDA dva struktura trgovine se promijenila i koje to utjecaja ima na mjere koje predložite. Što se tiče short term e, benat, short term zabrane i e, e, kod, značajnih padova cijene, no to ne bi trebalo vrijediti za stavke za koje postoji indeks. Dakle, moje pitanje zar nije možda to jedna e, vrsta izlaza kod ispitivanja državnih e, obveznica tu postoje određena ograničenja u odnosu na ispitivanje pada cijene sadašnji pragovi su previsoki ili preniski i e, što znači značajni pad cijene transparentnost ESMA ima centralni, sustav e, e, podnošenja prijava postoji sustav dakle koji će posebno biti smanjiti opterećenje osobito za veće subjekte na tržištu. Moje pitanje je kako će se taj sustav financirati i da li će to biti kroz doprinose nacionalnih nadležnih tijela kao i do sada ili kroz e, naknade koje će plaćati sudionici na tržištu. Evo to bi bila moja pitanja. Hvala. Thank you. Um, e, Mr. Kamal. Hvala gospodin Kamal. Sorry, I was anticipating that you were going to speak. Hvala, ja sam mislio da ćete vi govoriti u ime SND-a. E, hvala što ste me prozvali jako ste ljubazni. Mislim da možemo nastaviti sa ovim komplimentima dugo vremena, ali mislim da će ljudi radije čuti moje mišljenje. Imamo, imali smo duge rasprave o ovom pitanju kada je ova uredba o kratkoj prodaji prvi puta e, izišla on, tada se nismo htjeli baviti MFID-om jedan od razloga je da su ljudi su se brinuli oko tih instrumenata i tada nismo imali cjelovito razumijevanje problema sa CDO-ima i CDS-ima u onom trenutku. Gledajući unazad jedna od važnih lekcija koju smo propustili u svim tim instrumentima je kako se oni tretiraju u bilancama kada financijske institucije knjiže prihode unaprijed, a zapravo nemaju odgovarajuće rezerve za gubitke. Vratimo se na kontekst ove, ovog, ove revizije. Mi smo zato da se doista naprave te manje revizije koje su predložene. Pozdravljamo komentare ESME Sviđa nam se fokus na likvidnosti tržišta i na e, savjetima održavate tržišta. Malo sam razočaran što je taj feedback bio po ovim pitanjima bio relativno ograničen. S obzirom na među vezu sa MIFIRom i MIFIDom 2 i s obzirom na primjenu od 3. siječnja ESMA nije imala informacije o novim e, obvezama izvješćivanja o transakcijama, niti o novom režimu, niti o tome da li se radi o sistemskim e, rizicima ili ne i tako dalje. Dakle, koliko vremena smatrate da je potrebno da se na relevantan način ocjeni učinak i što još e, sve može izići na svjetlo dana? Znam da je to e, teško pitanje, ali što je sa tim mogućim nepoznanicama? E sad, neovisno o tim uvjetima, u e, definicija e, održavatelja tržišta i aktivnosti održavatelja tržišta Postoji dosta e, podrške za ovo tumačenje jer će to dati poticaj održavateljima tržišta da pruže usluge svojim klijentima, no vidimo da ESMA predlaže da definicija u uredbi o kratkoj prodaji treba biti revidirana tako da određene aktivnosti održavatelja tržišta budu e, izuzete u smislu čiste OTC transakcije. Gdje je dokaz da OTC e, izvedenice pridonose e, narušavanju tržišta? I ako pogledate e, radni dokument o odnosu između zabrane kratke prodaje i stabilnosti, kratka, zabrana kratke prodaje nije nužno vezana uz veću stabilnost banke. Čak može uzrokovati veću promjenjivost. Ponekad znamo kada se bavimo nekim nepoznanicama koje se još niste dogodile da zapravo spekuliramo. Također e, treba mi bolje objašnjenje da ako nacionalno tijelo e, može li nametnuti zabranu i drugim, praktički svim državama članicama, a da se druge države članice tome ne mogu usprotiviti. Kako to će funkcionirati u praksi? Može li to imati nepredviđene posljedice u smislu destabilizacije financijskih tržišta u Europi? kako će ove preporuke na najbolji mogući način poboljšati likvidnost. I vratimo se na kraju na tu međusobnu vezu, vezu sa MIFIDom i MIFIRom. E, shvaćam da je problem oko poštivanja e, propisa iz e, zahtjeva u odnosu na izvješćivanje i tako dalje. S obzirom da se to svaki dan ažurira, međutim uredba o kratkoj prodaji zahtjeva ažuriranje svake e, dvije godine. Postoji li tu neka neusklađenost? Trebamo li iznaći e, načine da se izuzme to iz baze podataka s obzirom da se ona svakodnevno ažurira. Također sam shvatio da je za proljeće 2018. E, predviđeno to ažuriranje no, znači li da to da se e, da, da do proljeća 2020. neće biti nikakvih usklađivanja. Vidite li tu nekih problema ili sam ja možda možda krivo shvatio poantu onoga što želite postići. Hvala na komentarima. Thank you. hvala. Mislim da ste dobili dosta pitanja. Ja nisam odgovoren ovaj put. Moje pitanje vezano za detalje o pragovima i, i mehanizmima za transparentnost. Mislim da imate dovoljno materijala da odgovorite na naša pitanja. Ko želi početi, Esma? Hvala lijepa na svim tim pitanjima. Pokušat ću ih e, odgovarati jedno po jedno. Kao polazna točka u našim e, savjetima o koristi zabrane kratke prodaje zbog mandata smo se usredotočili samo na kratkoročnu zabranu. Nismo savjetovali učinkovitost dugoročne zabrane. Samo kako bi kompletirala e, sliku, e, imamo oko 12 dugoročnih zabrana od e, provedbe mehanizma kratke prodaje iz tri zemlje, a to je opet bilo vezano za dionice, a ne za nešto drugo, ali samo kako bi kompletirala sliku. 46 je bilo vezano za kratkoročne zabrane. To je samo za početak. Mislim da je nekoliko vas bilo zainteresirano, odnosno rekli su e, da sa MIFIDom koji sada stupa na snagu e, možemo imati daljne dokaze. Međutim, mi mislimo da nećemo jako revidirati savjete na temelju e, tih dokaza. Mislim da možda ćemo prilagoditi neke nijanse koje će, koje će u stvari kojima će u stvari koristiti ti dodatni podaci, ali e, radi se o funkcioniranju same uredbe o kratkoj prodaji. Mislim da smo čuli pitanje što e, ćemo, što već vidimo nakon što je stupio na snagu MIFID, Mislim da sada imamo puno više sustavnih internih e, mehanizama koji se već obještavaju nacionalnim tijelima. Prema razini MIFID 1 sada smo na barem 80-90. Imamo, nemamo sve obavijesti još od svih e, nadležnih tijela, ali to mijenja do neke mjere strukturu tržišta. Sada je malo prerano da već sada govorimo o cjelokupnom učinku provedbe koja se dogodila tek prije šest mjeseci. Zato mislim da nam treba iskustvo od barem 12 mjeseci kako bi vidli temelje svih tih podataka. Međutim, to ne mora umanjiti vrijednost e, savjeta koje ovdje dajemo, jer mislim da na većinu savjeta to neće utjecati. Što se drugih pitanja tiče, Nismo još, ne, ne, ne znamo e, za mnoge slučajeve izbjegavanja, ali ako želite sklopiti neki posao, onda ćete uvijek pronaći naj, najpovoljniji način za to i zato ako dobijete izlaganja putem izvedenica u kratkoj prodaji je najlakši način da to učinite i zato mislimo da bi definiciju kratkoročne zabrane trebalo uskladiti s definicijom dugoročne zabrane, dakle da nemamo izravnu prodaju nego uključivi pojam e, neto e, kratke pozicije. To će nam omogućiti da se pozabavimo i sa e, svim e, e, izbjegavanjima pomoću izvedenica. Drugo pitanje koje je postavljeno bilo je vezano za nacionalne pragove, državne pragove. Dakle, ako pogledate tablicu 1 na stranici 29 gdje gledamo, gdje stavljamo pragove i razno, razne dokaze pada cijena što je moglo dovesti do zabrane, možemo vidjeti za da dionice imamo oko praga koji već postoji i zato savjetujemo da se to ne mijenja. Kada se radi o državnom dugu imamo Nemamo zapravo dobrih dokaza u ovom trenutku, zato što se još nisu koristile zabrane u tom kontekstu. Dakle, imamo samo malo empirijskih dokaza koje smo stavili u naše izvješće koje pokazuju da se čini da za, suveren, za nacionalni, državni dug e, e, to neće funkcionirati. Međutim, moramo biti oprezni e, jer nemamo dovoljno dokaza. Što se tiče središnjeg mehanizma za transparentnost, to je gospodin Ferber rekao, i financiranja tog mehanizma, zaista smo oprezni u tome što kažemo da bi moglo biti koristi od takvog središnjeg sustava, ali opet postoji pitanje kako ćemo plaćati za to, koje su operativne posljedice izgradnje takvog sustava i ono što kažemo jest da bi moglo biti koristi, ali moramo još dosta proanalizirati situaciju kako bi vidjeli isplatili se to učiniti i bili firme željele to platiti. S obzirom na e, pogodnosti i manje troškove koje bi im to e, donijelo za izvješćivanje. E, idem sada na sljedeća pitanja zašto vjerujemo da definicija održavatelja tržišta e, između MIFID-a i e, uredbe o kratkoj e, prodaji bi trebali ostati kakva je, a da se one ne uskladi. Mislim da u izvješću piše da su ti pojmovi malo drugačiji, zato što je i opseg definicije u MIFID-u šire, a ovdje u uredbi o kratkoj prodaji radi se o izuzeću za izuzeću od zabrane e, kratke prodaje. Zato mislim da je bolje ostaviti definicije kakve jesu jer one služe različitim svrhama. Mislim da sam govorila na većinu pitanja ako sam u pravu, ali ako sam nešto zaboravila, slobodno mi recite. E, mogu ja samo pitati o usklađivanju između popisa i izuzeća. Da, postoji razlika i to velika razlika, ali moram reći da kada se radi o popisu izuzetih dionica, imali smo poteškoća dobiti informacije u ovom trenutku od svih nacionalnih nadležnih tijela, čak i unutar dugog roka kojeg sada imamo. Pokušat ćemo učiniti na pravi način ono što možemo napraviti umjesto da to učinimo češćim. Međutim, možda postoji argument za to ali malo je prerano da sada to tražimo. Mislim da trebamo stvoriti transparentnost za igrače na tržištu kako bi oni se mogli s time što je brže moguće pozabaviti. Hvala. Dobro. Mnogo pitanja i za komisiju. Ali koji je vaš plan? Lako pitanje. Da, hvala lijepa. Možda bih trebao naglasiti u odgovoru na komentar Filipa Lambera da postoje stati, e, e, e, statistički dokazi koji su zanimljivi jer ograničenja u članku 23 su primijenjena na dionice i na značajni pad dionica. Zanimljiva observacija koju postoji u izvješću ESMA na stranici 101 jest da iako smo imali značajna opažanja praga za državni dug, da se oni krši, odnosno 7%, po, 7 povećanja u prinosu, 10% e, prelazi, rok, prelazi prag, ali e, su ipak odlučili da ne primijene E, o zabranu kratke prodaje. Naravno, postoji mnogo takvih izuzeća u sustavima i mislili smo da čim se prekrši taj prag i poveća se prinos i padne cijena, onda će te zabrane se odmah primijeniti i nacionalna e, nadležna tijela su odlučila da to ne čine. To je zanimljivo empirisko opažanje. Mislimo da trebamo to bolje istražiti kako bi vidjeli zašto NCA-ovi nisu primijenili e, taj, tu zabranu. Kaže se da nisu primijenili zabranu jer znaju e, koji su e, prikriveni troškovi jer je postojalo novo izdavanje, novi događaj na tržištu koji objašnjava taj pad i u tim slučajevima nisu primijenili kratkoročnu zabranu. Mislim da to moramo dobro istražiti prije nego što zauzmemo stajalište. To me dovede do vašeg pitanja vezanog za naš plan Mislim da smo poslali mandat. Mi smo se bojali za likvidnost i za primjenu e, izuzeća e, održavanja tržišta. Imamo različita izuzeća u različitim državama članicama i pozdravljamo e, zaključak, zaključak ne sme da ako imamo, e, ako postoji održavanje tržišta na jednoj platformi, onda trebate koristiti ovo izuzeće za održavanje tržišta jer je to dobro za likvidnost. Ako se to može primijeniti na pravilan način, a da odmah ne poduzmemo zakonodavni proces, što je teško zbog vremenskih ograničenja, onda ćemo zaista surađivati s ESMom oko ovoga. Također pozdravljamo prijedlog ESME da ako ste održavatelj tržišta i zadržite kratku poziciju duže, više ne održavate tržište, nego držite tu poziciju i treba postojati taj zahtjev za obavještavanje kako bi NCA-ovi imali e, pregled onoga što se događa na tržištu. A sada ću se usredotočiti na ključne stvari. Ako možemo pojasniti izuzeće za održavanje tržište kako bismo očuvali likvidnost i aktivnosti održavanja tržišta, onda je potrebno članstvo samo na jednoj platformi, ali ako držite pozicije dulje vrijeme, onda to morate, o tome morate obavještavati i to bi bio zaista, cilj, zaista ciljani napredak u sustavu. To možemo učiniti bez zakonodavnih izmjena jer vam ne mogu dati jamstva da e, program rada komisije koji je već pun do ljetne pauze sa zanimljivim inicijativama kao što je održivo financiranje, popisivanje malih i srednjih poduzeća. Ne možemo sada e, tu dodati još jedno pitanje na radni program Komisije za zakonodavstvo, nego moramo vidjeti Moramo pojasniti e, to održavanje e, tržišta i, dugoroč, i obavještavanje o dugoročnoj poziciji ESMI. Hvala na ovoj ideji. Mislim da sada imamo bolju sliku i jasno je da nam treba više podataka kako bismo potpuno shvatili neka pitanja, ali i dalje ćemo slijediti vaš rad, pa predlažem da nam e, stalno dajete informacije o napretku rada komisije, pa ćemo vidjeti hoćemo li odlučiti da imamo zakonodavni put ili da koristimo druge instrumente zajedno s ESMO-om. Siguran sam, Filip, da ćeš e, pokušati e, i dalje biti angažiran u tome, pa ćemo vidjeti kada i kako i e, to biti na razini ekona ili na razini pregovora i je li trebamo promijeniti stajalište o toj temi. Hvala lijepa, možemo završiti sa ovim dugim sastankom Ekona. Želim vam ugodan vikend. Sljedeći sastanak je, će biti u ponedjeljak od 15 sati i utorak ujutro. Hvala vam lijepa.